Molit ću kolege da sjednu. Dobro jutro. Dobro došli na naš prvi sastanak nakon pauze. Nekoliko formalnosti za početak, dakle prvo usvajanje dnevnog reda. Pa predlažem da s priopćenjima, mojim priopćenjima krenemo poslije posjete predsjednika Euroskupine. Dakle, pretpostavljam da je dnevni red usvojen. Hvala. Zatim usvajanje zapisnika sa sastanka 8. i 9. srpnja 2013. To se također usvaja, dobili ste ih kao što je to uobičajeno. Hvala. Pa možemo preći na razmjenu mišljenja s predsjednikom Euroskupine, što je dio naše serije ekonomskih dijaloga. Da vas podsjetim, cilj ovih razgovora, odnosno cilj ovog razgovora su preporuke za pojedine države članice euro, euroskupine i da vidimo kako možemo kvalitetno raspraviti izazove, makroekonomski disbalans e, i konkretne preporuke vezano uz to, kao i ono što je vijeće usvojilo u srpnju. Dakle, e, saslušat ćemo gospodina ministra na ovu temu. Ovo je njegov inače treći posjet odboru za ekonomska i monetarna pitanja. E, to je redovit ekonomski dijalog, posljednji je bio u odnosu na situaciju na Cipru. Dakle, ponovo još jednom želim vam dobrodošlicu i daću vam odmah riječ za vaše uvodne e, opaske u odnosu na preporuke za pojedine države članice Euroskupine. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici, hvala kao prvo na prilici koju ste mi dali da s vama razmjenjujem mišljenje, ovaj put o provedbi europskog semestra i preporukama za pojedine zemlje članice Euroskupine. Kad sam prvi put došao na sastanak vaš odbora, rekao sam vam da je moja ambicija da se pređe sa upravljanja krizom na jedan daleko strukturalni pristup da vidimo kako možemo e, unaprijediti funkcioniranje gospodarstva u euroskupini. Put je još uvijek dalek, ali drago mi je što smo se odmakli od krize i prešli na jednu strukturiraniju raspravu koja je potrebna. Prije ljeta dobili smo preporuke za pojedine zemlje članice koje su to jednoglasno usvojile. Tri e, područja su i dalje problematična. Dozvolite da vas podsjetim na neke od preporuka s tim u vezi. Prvo, ojačati nadzorni okvir koji se odnosi na zemlje članice euroskupine i potreba da se prate reforme i da se osigura koherentnost ekonomske politike. Drugo, pratiti i koordinirati fiskalnu politiku, da ona ide u smjeru e, rasta i da ona bude izdiferencirana u odnosu na čitavo područje. Treće, razlika je između mogućnosti kreditiranja, pogotovo kreditiranje malih i srednjih poduzeća i potreba da se e, riješe problemi s tim u vezi. Zatim, e, bilanca plaćanja i poboljšanje s tim u vezi u odnosu pogotovo na banke kako bi se izbjegla daljna fragmentacija tržišta i ponovo uspostavila, odnosno poboljšalo funkcioniranje stvarne ekonomije. Zatim, reforme, planovi s tim u vezi. Naglasili smo da prioritet valja ići u smjeru koordinacije eksante, e, dakle da se prethodno trebaju koordinirati reformske mjere i najzad e, posljednje preporuke bile su riješiti posljedice krize, pogotovo nezaposlenost mladih. Ove preporuke su u potpunosti u skladu s prioritetima Euroskupine. E, mi već imamo odgovarajuće mjere i možemo ovo provoditi. E, pogotovo zakonodavstvo, odnosno paket šest mjera koji osigurava mogućnost praćenja i nadzora za sve e, članice euroskupine. E, pogotovo u odnosu na proceduru u slučaju makroekonomskog disbalansa. Imamo tu mehanizme e, obavještavanja u slučaju krize i pogotovo u odnosu na one zemlje koje osobito pate od makroekonomskih disbalansa. E, imamo nekolicinu zemalja gdje je to pogotovo kritično. Ovaj proces e, je počeo, traje i još puno toga valja izvršiti. No, e, važno je iskoristiti mogućnost koju pruža reforma reforma tržišta u tom smislu. Ovo sve će biti od ključne važnosti da se unaprijedi nadzor e, i za sada već imamo naravno nacrt proračuna u zemljama članicama Euroskupine na temelju preporuka. Komisija će to pratiti i analizirati u svjetlu e, pojedinih preporuka, ali isto tako u odnosu na e, pakt za rast i stabilnost. Ukoliko naravno kao što znate dođe do e, bitnih odstupanja, ukoliko se otkrije da neka zemlja ne postupa e, u skladu s planom, onda će se to rješavati. E, Europska komisija, odnosno mišljenje Europske komisije o nacrtima proračuna je nešto što će Euroskupina i tekako podrobno analizirati. Ja planiramo o tome razgovarati sa svojim kolegama na sastanku u studenom. Stajališta Euroskupine će biti uzeta u obzir u trenutku kada se budu finalizirali proračuni država članica. Kreditiranje malih i srednjih e, poduzeća u cilju e, boljeg ulaganja je prioritet u većini naših e, zemalja i to ne samo euroskupine već u cijeloj Europskoj uniji. Jasno je svima da su mala i srednja poduzeća od ključne važnosti za oporavak i rast. Europska Investicijska banka ima i tekako važnu ulogu, pogotovo nakon kapitalnih zahtjeva koji su riješeni u proljeće i ona će moći pomoći mala i srednja poduzeća u cijeloj Uniji. Imamo radnu skupinu na visokoj razini koja je uspostavljena u svibnju, ona će na tome konkretno raditi. Mi se nadamo da ćemo uskoro čuti i njihove konkretne preporuke, a mislim da će to sve biti na sastanku Ekofina u Vilniusu. Nedavno Europska investicijska banka poduzela vrlo konkretne korake zajedno sa Europskom e, komisijom i Europskom središnjom bankom u vezi toga kako poboljšati kreditiranje malih i srednjih poduzeća i to svakako pozdravljamo. Nadam se da će izvješće o tome biti također na dnevnom redu sastanka ECOFINA. Ove inicijative važni su važan su doprinos u rješavanju izazova s kojim su suočena mala i srednja poduzeća, ali tek kada dovršimo stvarnu bankovnu uniju, riješit ćemo i probleme financijskog sektora, zaustaviti fragmentiranje financijskog tržišta i ponovo uspostaviti normalno e, kreditiranje. Dakle, napredak je i dalje još nužan i to u odnosu na sve dosije koji su pred nama. E, finaliziramo e, knjigu koja se tiče jedinstvenih pravila i propisa i tu ne smijemo čekati, ne smijemo ćemo kasniti. To će nam pomoći pobrinuti se da banke imaju dovoljna sredstva da pokriju eventualne gubitke. Ja također nadam se da će vaš odbor i dalje konstruktivno raditi sa ECOFINom e, kako bi se dovršio rad na direktivi o sanacija banaka. Vrlo jasni e, standardi e, za rješavanje problema banaka, čiji će cilj biti zaštititi porezke obveznike e, je od ključne važnosti. Nama treba vrlo jasna lista prioriteta, redoslijed mjera i to sve treba ući u direktivu. Važno je E, usvojiti zakonodavstvo koji se odnosi na jedinstveno bankovno nadzorno tijelo i treba se pobrinuti da će se ovi propisi, propisi koji su jedinstveni, e, doista da će se poštivati u svim zemljama. To će ojačati e, povjerenje e, i učinkovitost rješavanja prekograničnih problema, što je od osobite važnosti za oporavak eurozone. Europska središnja banka zajedno sa Europskim bankovnim nadzornim tijelom će E, procjenjivati stanje banaka ukoliko se utvrdi da nema dovoljno sredstava u nekim slučajevima e, onda će oni koji su poduzeli rizike trebati platiti. Taj princip se treba poštivati. U lipnju drago mi je što smo se složili u vezi direktnih instrumenata za dokapitalizaciju banaka. E, mislim da se to može dovršiti tek kada se dovrši direktiva o kapitalnim e, zahtjevima to treba riješiti prije nego što se uspostavi e, nadzorni mehanizam. Ovo je važno, ovo je ključni korak i to je bitno za ostvarivanje uloge jedinstvenog nadzornog mehanizma. E, prijedlog uredbe da se uspostavi jedinstveni fond za to je također nešto što pozdravljamo. Sve ovo je e, nije jednostavno, to je veliki izazov, ne valje izgubiti iz vida naš cilj. Nama treba jedan učinkovit mehanizam koji će blagovremeno e, rješavati probleme banaka, smanjiti troškove sanacije, e, poboljšati, ubrzati čitav proces i zaštititi porezke obveznike. Uvaženi zastupnici, gospođo predsjednice, dozvolite još nekoliko riječi prije no što završim o programu Grčke. O tome je bilo uvelike govora u medijima prije ljeta. E, ja situaciju vidim na sljedeći način. Posljednja analiza programa Grčke e, je urađena u e, srpnju. Pobrinuli smo se za da se reforme obavljaju onako kako treba. Mi se nadamo da ćemo konkretne rezultate vidjeti uskoro. Relevantne vlasti ulažu velike napore da provedu e, reforme e, i da uvedu bolju fiskalnu politiku. Međutim, još puno toga valja za učiniti, pogotovo u pogledu e, poreske politike i javne uprave. E, druga analiza grčkog programa donje će doći ovog mjeseca. Kada to bude završeno, mi ćemo imati jednu širu sliku provedbe programa, uključujući i financiranje trenutačnog programa. O tome ćemo razgovarati e, tijekom idućih mjeseci i ovaj proces će se, nadam se, finalizirati u studen. Ako bude potreban treći program za Grčku, jasno je da bez obzira na dosadašnji napredak, e, problemi Grčke 2014. neće se u potpunosti riješiti. Valja biti realan i valja postaviti mogućnost da će biti potrebna dodatna podrška, odnosno novi program. Euroskupina je vrlo jasno naznačila svoju opredjeljenost da daje odgovarajuću pomoć i podršku Grčkoj tijekom ovog sadašnjeg programa i eventualno idućeg. Naravno pod uvjetom da se Grčka u potpunosti pridržava uvjeta ovog programa. Mi ćemo to moći e, ocijeniti tek 2014. godine u potpunosti. I najzad, e, spekulacije u medijima koje se tiču potrebe za dodatnim smanjenjem duga. Vi ćete se sjetiti, naša je skupina prošle godine e, iznijela mogućnost dodatnih mjera, dakle smanjenje kamatnih stopa u odnosu na Grčku i sufinanciranje e, od strane europskih strukturnih fondova ukoliko Grčka e, ispuni naravno konkretne uvjete koji su u to vrijeme spomenuti. E, dakle u potpunosti ispunjenje svih uvjeta programa. Mi ćemo to moći ocijeniti tek u travnju ove godine. Tek tada će se najme vidjeti jesu li oni u potpunosti ispunili sve uvjete. O tome smo najme govorili, oko toga se dogovorili u prosincu prošle godine. E, ovo se odnosi ne samo na program, već i na održivost e, duga. Dame i gospodo, eto, to bi bilo za sada sve. Hvala na pozornosti. E, izvolite, ako imate kakvih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. Hvala na sažetku nekih od e, važnih e, tema. Nadam se da ćemo moći o SSN-u idućeg tjedna glasati u Strasburgu još uvijek se usuglašavamo oko konačnog e, teksta ali čini mi se da je ipak došlo do određenog napretka kao i napretka u odnosu na trijalog sa trenut, u vezi trenutačne direktive o oporaku i sanaciji banaka. Ono što je važno u vezi SSN-a je kvaliteta analize koju Europska središnja banka, kako je zaočekivati, e, može iznijeti. Bilo je određenog pritiska protiv angažmana, odnosno uključenosti privatnog sektora u ovu vrstu e, analize iz nekih krugova ja ne znam, zanima me jeste li vi možda čuli e, nešto u vezi toga, je li o tome raspravljala Euroskupina, bilo bi nam drago čuti vaše mišljenje. Naše mišljenje, moje osobno i kolega, jest da se očekuje jedan sveobuhvatni međunarodni e, sporazum i da se u sve to skupa uključi privatni sektor kako bi se kvalitetno moglo postupati u budućnosti. Mislim da je to tendencija u mnogim e, zemljama. E, mi ne kritiziramo Europsku središnju banku u tom smislu. Mislim da je to jednostavno nešto što međunarodna tržišta očekuju. Možda biste mogli to e, komentirati prije nego što pređemo na ostala pitanja i odgovore. Hvala na pitanju. Mislim da je dobar početak e, sa u odnosu na bankovnu uniju e, važan. To će biti na dijelu već kada iduće jeseni Europska središnja banka bude bila u mogućnosti analizirati poslovanja drugih banaka, uključujući i testove otpornosti i drugo. No dozvolite, moram biti i jasan. E, ovaj pristup, ovaj angažman mora biti sveobuhvatan, potpun i pregled, odnosno analiza, mora biti vrlo visoke kvalitete zato postoje e, politički, ali i praktični e, e, razlozi što se tiče privatnog sektora i njihovog angažmana. Dakle, praktično gledano, njihov angažman, njihovo sudjelovanje je od ključne važnosti. Mi nismo o tome konkretno raspravljali u Euroskupini, ali procjena bilance plaćanja je nešto što mora biti provedeno neovisno, ne pod političkim pritiskom, a kvaliteta naravno mora biti neupitna. I to je od ključne važnosti ukoliko želimo početi ozbiljan rad na bankovnoj uniji. Hvala. Drago mi je to bilo čuti. Mislim da se kolege isto tako e, slažu s tim. Imamo sada listu e, pitanja. Biće nekih novih kolega koji će sudjelovati u raspravi. Dakle, pravilo je sljedeće. Pitanje pet minuta koje uključuje i odgovor. Dakle, ukoliko vaše pitanje traje pet minuta, nećete imati priliku za odgovor. Dakle, što se E, budete više mogli sažeti u svom pitanju, dobit ćete odgovor e, i ako ne budete upravljali dobro s vremenom, nećete moći dobiti priliku dalje. E, nadam se da ćete biti disciplinirani i uspjeti ovo postići. Dakle, prvo pitanje u ime evropskih pučana je od kolegice Karin Wortman-Kohl. Ja sam izvjestiteljica za paket šestmih mjera i moram vam odmah reći da mi je drago čuti da ste vi također odgovorni za provedbu preporuka za pojedine zemlje. Reforme su ključne važnosti za rast i zaposlenost. Ovaj jesen bit će e, kritična faza, naime komisija će procjenjivati proračun zemalja članica, uključujući proračun nizozemske i drago mi je bilo čuti da i vaša skupina vrlo aktivno sudjeluje na provedbi ovih preporuka, jer je upravo provedba reforme od ključne važnosti. Moje pitanje pak odnosi se na bankovnu uniju. E, i to e, znamo koliko je važna ova godina prije no što počne supervizija od strane europske središnje banke vi ste rekli koliko je bitno da e, to ne bude politički e, pregled i analiza ali koliko ste vi sigurni da će to doista tako moći biti naime na vama je da osigurate neovisnost postupanja ukoliko to ne bude slučaj što će se dogoditi postoji mogućnost direktne dokapitalizacije banaka no doli će do toga doista doći hoće li se ta mogućnost doista iskoristiti vi uvijek kažete da e, ulagači moraju e, platiti ja želim znati konkretno kako će se iskoristiti mehanizmi u ovom slučaju. Drago mi je da postoji ta mjera sigurnosti, ali želim znati kako će se ona konkretno provesti. I posljednje pitanje odnosi se na mehanizam za rezoluciju, odnosno rješenje banaka. Javno mišljenje e, u medijima, naime čuli smo da je financiranje jako bitno financiranje ovog mehanizma kao što je i predsjednik Dragi rekao, to će biti stup Europske unije. No hoće li se to doista moći e, provesti koje je vaše mišljenje o tome i hoće li komisija isto tako iznijeti svoje mišljenje i prijedlog u vezi s tim? Hvala vam. Molim vas da uzmite vaše slušalice. Oprostite, nastavit ću ipak na engleskom. S pravom ste rekli da ćemo kao euroskupine vidjećih nekoliko mjeseci, posebice u studenom, provesti dosta vremena o specifičnim preporukama za pojedine zemlje, o nacrtima proračuna, o stajalištu komisije o tome. Kao što znate, isto tako ćemo u studenom objaviti zaključke tih analiza. Što se tiče bankovne unije, Većina granitbenih blokova te unije su trenutno u pregovoru u okviru ekofina između predsjedništva ekofina i parlamenta te komisije. Najvažniji elementi gdje vidimo interese e, eurozone su zapravo vrlo važni i stoga će biti e, intenzivni e, kontakti između tih skupina. Zamolit ćemo Europsku središnju banku i predsjednika Europske središnje banke da nas informira o tome kako on, kako Europska središnja banka želi organizirati proces procjene bilance tekućih računa. I mislim da je jasnoća, ne samo za nas, za ministra, nego i za javnost, e, vrlo bitna. Radi se o pitanju povjerenja. Moram imati povjerenje da je to dobar proces i da će se on odvijati na jedan nezavisan način i isto tako uz visoku kakvoću. Stoga ne znam točno u kojem trenutku će nas predsjednik Europske banke moći o tom informirati o načinu na koji će se to organizirati, no nadam se da će to biti vrlo uskoro. Nakon tog procesa bi zaključke mogle biti da e, pojedine banke trebaju dodatnu dokapitalizaciju. Uobičajen redoslijed će biti da će banka kao prvo pogledati za vanjske financijska sredstva iz tržišta, tako da zapravo je odgovornost prvo na banci. Prije nego što može doći do korištenja javnih sredstava, morat će se primjenjivati pravila o subvencijama zemalja članica. Kao što znate, postoji određena e, minimalna granica za financijsku pomoć. Zatim bi moglo doći isto tako do korištenja e, pojedinih nacionalnih fondova za sanaciju banaka, mogle bi biti i neke nacionalne mjere sigurnosti koje se koriste, no to je sve još u jednoj prijelaznoj fazi. Direktna dokapitalizacija u toj fazi, u toj fazi analize kakvoće imovine će biti vrlo teška na primjer, jedna od uvjeta korištenja e, sredstava za dokapitalizaciju iz ESM-a jest da nadzorni e, posao od strane Europske središnje banke već započne, a to će tek se dogoditi u listopadu sljedeće godine. Dakle, imamo to pitanje e, razdoblja između tih rokova. A isto tako, pitanje je ako se to primijeni, onda postoji određeni niz uvjeta. Jedan od uvjeta je taj da se u potpunosti ovaj redoslijed financijskih pomoći definira. Dakle, direktna dokapitalizacija je mogućnost koja je na raspolaganju, no uz to su povezani određeni strogi uvjeti koji se prvo moraju poštivati. Hvala vam. Mislim da nam je to dobro prikazalo to što će možda uslijediti kasnije. Sada Elisa Ferreira iz e, Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Govorit ću na portugalskom. Hvala vam što ste danas s nama, gospodine Dajsablum. Hvala vam što ponovno dolazite k nama. Moje pitanje je povezano sa novim stanjem europskog semestra, sa novim zahtjevima koje se upućuju zemljama, a koje uključuju veće odgovornosti prema onima koji zapravo daju te preporuke. A istina je takva da su trenutno preporuke koje su objavljene takve prirode da nisu ispunili očekivane ciljeve. Mi smo doživjeli zapravo potpuni neuspjeh kada se radi o procjenama rasta, o zapošljavanju, o dugovima. I to je jako demoralizirajući faktor za te zemlje i za te građane koji su slijedili vrlo striktno te preporuke. Ulagači se povlače, gospodarstva više nemaju očekivanu e, tendenciju rasta, već se radi zapravo o ustaljenoj dugotrajnoj recesiji. Stoga moje pitanje je sljedeće. Zanima me hoće li se sa novim nadležnostima koje sada vi dobivate, dobivati malo pažljiviju analizu kakvoće tih preporuka koje se zatim nameću zemljama, a radi se o tome da se očekuju konkretni rezultati koji se trebaju ispuniti tim preporukama. Dakle, zanima me hoćemo li dobiti bolju analizu što se tiče strane unutarnje potražnje. Mi radimo trenutno na e, razini ponude, ali ako sve zemlje članice, pogotovo one koje imaju euro, e, imaju trenutno politiku koja je usko vezana uz recesiju, dakle će doći ta potražnja? Ponuda je pripremljena za potražnju, ali E, nećemo uspjeti za 3-4 mjeseca ili za pola godine preusmjeriti u potpunosti strukturu proizvodnje i prilagoditi unutarnjem tržištu. Da zaključim, hoće li biti manje dramatike, manje osjećaja, a više kakvoće u tim preporukama? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, vrlo kratko, upitala bih vas za pitanje duga zemalja članica. To pitanje nije razriješeno, ne radi se samo o Grčkoj. Dugovi su se sad povećali zato što je unutarnja recesija proizvela još više zaduživanja. Imate li stoga neke, neka rješenja kako bismo to promijenili? Postoji li nekakva vrsta rješenja na koje ćemo odgovoriti na, ovu, na, ovu, na ova očekivanja e, od strane društva koje je stvarno razočarano ovim politikama koje mi uvodimo? Hvala. Hvala vam, gospođo Pereira, na vašem pitanju. Prvo pitanje koje se tiče kakvoće preporuka. O preporukama se raspravljalo u okviru Euroskupine i to prije ljeta. Mislim da se ne može reći da su prošle preporuke bile manjkave što se tiče njihove kankvoće, zato što još uvijek nismo u potpunosti izašli iz gospodarske krize. Mi se krećemo prema oporavku, napuštamo recesiju, ali mislim da moramo biti pošteni i e, kada analiziramo gospodarsku krizu u EU i reći da je ona teža nego što smo mi to očekivali, da se teže s njom obračunati, ali sada se krećemo prema oporavku, to u mnogim zemljama, stoga mislim da ne možete reći da smo učinili krive stvari. Mislim da mnoge od reforma koje su potrebne, dakle reforme u pojedinim zemljama, ali koje su svi više manje usmjerene na modernizaciji našeg gospodarstva, na povećanju naše konkurentnosti, sve te reforme se moraju nastaviti. Neki bi rekli da nismo postigli dovoljno, no tu se ne radi o kakvoći preporuka, može se radi o kakvoći načina provedbe. Kada govorimo o napretku. Što se tiče proračuna, Tehnički možemo reći da je postignut velik e, napredak. Razina zaduženja se smanjila u mnogim zemljama i s pravom ste rekli da smo to platili sa velikom cijenom što se tiče prihvaćanja od strane društva. No mislim da u proteklih e, pola godine vidimo da je komisija ustupila više vremena zemljama članicama, prije svega zbog toga što se recesija nastavila i dala je više vremena za postizanje proračunskih ciljeva. Došlo je stoga do promjena u preporukama, do promjena u ciljevima što se tiče strane proračunskih dugova. Vaše zadnje pitanje se odnosilo na dug. Dug se vrlo brzo nakuplja u dobama krize, a potrebno je mnogo vremena da ga se ponovno smanji i e, to je situacija s kojom smo suočeni u mnogim od naših zemljama. Imamo razinu duga koja je, vrlo porasla. E, mi smo to uzeli u obzir pri kalkulacijama i e, sada kada vrlo polagano izlazimo iz recesije pokušat ćemo smanjiti te dugove, no mislim da se ne radi o kakvoći preporuka, već više o kakvoći provedbe. Sljedeće pitanje iz kluba zastupnika Alde je Silvi Gular. Hvala vam, gospodine ministre. Hvala vam što ste došli, dobrodošli. Vrlo sam, e, vrlo mi je bilo drago čuti ono što ste rekli, prije svega na pitanje koje je spomenula gospođa Wortman Kohl. E, mislim da, jeste li spremni? Mislim da je provedba vrlo bitna. U prošlosti smo stvarno imali problem sa provedbom pravila oko kojih smo se zajedno složili. Mislim da je Euroskupina tu odigrala vrlo značajnu ulogu, jer u mnogim zemljama, na primjer u Francuskoj, postoji određena tendencija reći da komisija nameće stvari zemljama. Komisija da komisija ima pretjerane nadležnosti, a parlament i vijeće su upravo oni koji su dali komisiji tu, te nadležnosti i tu ulogu. I kao što ste rekli, eh, komisija tu ulogu vrši na jedan e, diferenciraniji način nego u prošlosti. Dakle, vaša uloga nije samo tehnička nego i vrlo politička kako bi se pokazalo e, građanima da su to zajednička pravila i da su ona važna. Još jedna primjedba. Radi se o redoslijedu prioriteta. Svi prioriteti koje ste naveli su vrlo važni i korisni, no malo sam zabrinuta oko toga što je zapošljavanje mladih pri kraju tih prioriteta. Jer ako izgubimo dio naših mladih, onda sve ono što pokušavamo učiniti e, inače će se smatrati nelegitimnim i možda će se za to, e, možda će nas za to kazniti na sljedećim izborima. Jedno konkretno pitanje, što možete učiniti, što namjeravate učiniti protiv fragmentacije tržišta što se tiče kamatnih stopa? Ne samo da postoje razlike, kao što ste rekli, već to zapravo znači da dolazi do velikih urušavanja konkurentnosti u sustavu. Vi govorite u ime vaše skupine, no zapravo u kojoj ste fazi što se tiče operativne razine? Hvala vam. Imate potpuno pravo da Euroskupina treba odigrati važnu ulogu u cijelom europskom semestru i u načinu na koji se e, preporuke izrađuju, a zatim i provode na različite načine u pojedinim zemljama članicama. I to je upravo ona uloga koju mi želimo imati. U raspravi koja se razvila između e, Francuske komisije moram reći da za svaku zemlju članicu je komisija ta koja mora odrediti koje su strukturni problemi u um, gospodarstvu i koji stoje na putu oporavku. Komisija zatim može preporučiti da se neka zemlja obračuna sa manjkom konkurencije na tržištu rada ili općenito tržištem rada, a zatim način na koji će se zemlja obračunati s tim problemom je ostavljena na odluku te zemlje. Ako komisija kaže imate problem u vašem mirovinskom e, sustavu. Na primjer, zemlja može tada na nacionalnoj razini, a to je isto tako pitanje demokratskog legitimiteta, odlučiti kako žele riješiti taj problem u mirovinskom sustavu. A zatim Euroskupina i komisija procjenjuju jesu li te mjere koje su poduzete stvarno i dovoljne kako bi se uklonio ovaj strukturni problem. To je način na koji bi se trebalo raditi. I stoga je vrlo jasno što Francuska, a i ostale zemlje članice trebaju učiniti. No način na koji će oni to učiniti, način na koji će riješiti svoje strukturne probleme je na njihovoj odgovornosti, na odgovornosti same zemlje, te će kasnije ponovno biti procijenjen. Što se tiče zapošljavanja mladih, ja kao političar smatram da ako želite da neka tema ostane u opticaju u javnosti, onda ga morate spomenuti. Ja sam spomenuo e, nezaposlenost mladih među prioritetima kao na zadnjem mjestu zato što je to upravo i najvažniji prioritet. Kada govorimo o razini kreditiranja malih i srednjih poduzeća i svih e, drugih mjera, zapravo je krajnji cilj gospodarski oporavak te isto tako pružiti mogućnost mladima da uđu na tržište rada. Postoje i jedan e, neposredan način na koji se to može postići, za to imamo programe, za to imamo sredstva, imamo ovaj mehanizam za jamstvo eh, za mlade, dakle postoje vrlo konkretni načini na koji se možemo obračunati protiv nezaposlenosti mladih. A zatim postoje i makroekonomski načini, a to je da, da op eh, realiziramo oporavak. Što se tiče eh, tržišta i tu postoje srednjoročna i dugoročna rješenja, a to je bankovna unija. Trenutno se ne odvijaju nikakva e, trgovanja između pojedinih banaka. Način na koji možemo riješiti taj problem je da povećamo povjerenje u naše banke i u njihovu vjerodostojnost. I stoga nam je toliko stalo da se brzo provede sve što se tiče bankovne unije. Najbrži način će biti da se programi europski i nacionalni ustupe za kreditiranje malih i srednjih poduzeća i znam da je u niz zemalja članica već e, došlo do konkretnih e, poteza. Europska investicijska banka isto tako tu će odigrati važnu ulogu i s vremenom će doći do jednog e, harmoniziranog načina rada između raznih organizacija. Dobro, ne poslujemo baš jako dobro ovo kad smo se dogovorili da svatko govori po pet minuta, ali to je kolektivno odgovor. Sada Peter Van Dalen. E, Dobrodošli gospodine Blum, Želim vam sve najbolje <clears throat> jer vaš posao je težak. Postoji čitav niz preporuka za pojedine zemlje o kojima bih eh, rado govorio. Najprije one za Grčku. Eh, rekli ste da će se u, za, Grčku, za Grčku dati novi eh, zajam kakav jedan koji će omogućiti plaćanje prethodnih zajmova ili pak onaj koji će pokušati smanjiti i skresati stvaran dug koji postoji u toj zemlji. I još jedno pitanje. Čujemo stvari za koje su kao stare pa nove i zaista nove, ali e, ponekad imamo i neke stvari koje su stvarno <clears throat> istinski nove. Kako će stvari gledati za budućnost u tom smislu? Još jednu stvar koju želim dodati. E, ekonomist Raveland e, govori o pitanjima e, stabilizacije u Njemačkoj u svom izvješću i to sve veže za Grčku. Kaže da bi za možda bilo dobro da postoji jedna nova valuta tamo koja će biti devalvirana. Predzadnje pitanje. S obzirom na dokumente što smo ih primili za današnji sastanak, e, čuveni institut Brugov govori o negativnom e, jazu vezano za e, proizvodnju za Italiju, ali i za nizozemskom. Ako se taj e, negativni output e, poveća, odnosno njegov stras, što će to značiti u strukturnom smislu i hoće li to imati reperkusije na nezaposlenost? S obzirom, dakle, na e, vašu ulogu u Euroskupini, i e, na to da ste vi nizozemski ministar financija. Što možete reći o tome? Možda možete nešto napraviti i protiv mjera štednje. Hvala gospodine Van za vaše pitanje. About a new loan for Greece. Uh, I haven't spoken about a new uh, loan for Greece. I've spoken about that after the end of this program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 Uh, unanimity within the that uh, the Eurozone is, uh, the integrity of the Eurozone will stay intact. Da će integritet Eurozone ostati netaknut. U potpunosti se zalažemo za to da damo podršku onim zemljama kojima je to potrebno, te nećemo razgovarati o e, integritetu Eurozone. A što se pak tiče devalvacije, ona zapravo nije metoda, neće dati e, polučene rezultate i to uopće nije metoda kojom se rješavaju strukturalni problemi bilo kojeg gospodarstva. To je jedan zaobilazan put da se nešto postigne, ali se ne rješava problem. Vaše posljednje pitanje vezano je za politiku u Nizozemskoj. E, Treba li se skresati nizozemski proračun? Kao nizozemski ministar, ne želim izbjeći vaše pitanje, mogu vam samo reći da će doći do smanjivanja proračuna vezane za reforme, ali isto tako e, Skresat ćemo proračun kako bi se primijenila pravila koja se primjenjuju za sve zemlje, pa tako će se primjenjivati za nizozemsku. Hvala lijepa. Sada Wendy Gold e, e, u ime zelenih. Prije svega hvala vam još jednom što ste došli na naš sastanak. Nadam se da smo se svi dobro odmorili jer će nam e, odmorenost biti potrebna. Kada pogledam situaciju sa Eurobankom. E, to je nešto što će biti najveći korak koji ćemo poduzeti. E, zatim e, također imamo važne korake koje sprema Europska središnja banka. Ono što je sada ključno je provedba svega toga. Među stvarima koje čujem neke me zaista brinu. U e, uredbi se jasno kaže da se trebaju razdvojiti monetarna i fiskalna politika, a vijeće i parlament omogućili su da e, netko jak predsjedava nadzornim odborom. U međuvremenu, dok se to ne uspostavi, tko kontrolira situaciju i na koji način se jamči e, odvojenost monetarne i fiskalne politike, što vi možete učiniti kako bi nadzorni odbor zaživio i počeo s radom. Kako bi demokratska prava fiskalne politike zapravo se ne bi u pripremnoj fazi e, rasplinula i e, kako bi taj nadzorni odbor e, koji će biti e, nadzorno ruka Europske središnje banke kako on ne bi počeo raditi bez predsjednika. E, isto tako, e, sve se mora napraviti na jedan kredibilan način jer se inače dovodi u pitanje vjerodostojnost Europske središnje banke. Postoji još jedna stvar koja mi nije bila sasvim jasna kada ste govorili o nezavisnim stručnjacima. Hoće li oni raditi zajedno e, sa e, stručnjacima nacionalnih banaka na neovisan način? Hoće li europska skupina učiniti nešto da oni dolaze iz privatnog sektora kako bi također prekladali aktivu novog nadzornog sistema e, koji će se uspostaviti. Hvala vam e, na pitanjima gospodine Gigold. E, hvala na svim ovim pitanjima, jer u mnogo čemu imate pravo. Što se tiče ovoga što vas brine vezano za nadzorni odbor, za koje kažete da treba predvoditi tu vrstu posla i biti nezavisan s obzirom na monetarne aspekte. Dakle, po tom pitanju mi smo se složili da su prijedlozi SSM vrlo izrijekom kažu da će Europska središnja banka početi sa e, radom u nadzornom odboru godinu dana najranije nakon objavljivanja direktive koja će uskoro biti obavljena. Dakle, postoji čitava godina dana pripremnog rada koja predstoji. Ali čak prije nego e, se zaista počne s radom e, na SCR, dakle nadzorni odbor, onda će E, Europska središnja banka podnijeti izvješće Ekofinu kako bi se znalo e, kako stoji stvar s pripremama. Jedno od ključnih pitanja jest hoće li nadzorni odbor u potpunosti biti spreman da preuzme na sebe odgovornosti. Naravno da mora, mora početi od samog početka rada nadzornog odbora, dakle za godinu dana e, biti u potpunosti spreman da preuzme e, da dobro radi to što treba raditi. Što se tiče e, pitanja koje se odnosi e, na e, proces revizije. To je pitanje na koje vam ne mogu detaljno odgovoriti. Ja smatram da je jako važno da se e, kvaliteta aktive jako dobro prouči, da se to radi kvalitetno. Privatne tvrtke moraju biti dio toga, to je sasvim nužno. Međutim, same pojedinosti o tome kako će se to konkretno napraviti, to je nešto što tek mora objaviti Europska središnja banka. Mi ćemo od njih tražiti da oni o tome izviste ECOFIN i potpuno se slažem s vama da to mora biti napravljeno zaista prema svim e, kvalitetnim normama. Hvala sada Nikola Šuntis za e, e, e gospođo predsjedavajuće. Zaista sam pomno slušao vaše uvodno izlaganje. E, pomno sam vas saslušao kada ste govorili o programu za Grčku, kao što sam pomno saslušao i odgovore koje ste na toj teme dali kolegama. Što se tiče e, vaše procjene o grčkom programu, a vi ste bili u Grčkoj, moram reći da se s vama ne slažem. Koliko ja znam, niti statistički podaci ne govore u prilog ovome što ste vi rekli. E, niti stvarni dug, niti nezaposlenost E, nisu one stvari koje ste to točne podatke. Vi ste rekli da nije program taj koji je problematičan, već da provedba nije uslijedila. Ja ću vam nešto reći o toj provedbi, a nakon toga ću vam postaviti pitanje. Nekoliko dana danas ste rekli, nekoliko ste puta rekli, u nekoliko pisama ste rekli da Grčka 2014. nakon 2014. neće moći imati potpun pristup financijskim tržištima, te da će biti potreban novi paket pomoći s dodatnim uvjetima. Postoji ipak činjenica da postoji granica onoga što Grci mogu podnijeti. A ono što vam želim reći danas jest da ste vi, e, da upravo danas izjavili da reforme javne uprave nisu dovoljno brze. Dakle, da, e, vaš, e, da program se ne realizira dovoljno brzo. Htio sam vas pitati u okviru općih reforme o kojima ste govorili i o reformama za Grčku pona osob, da li u Euroskupini ili Europskom E, nadzornom e, tijelu da li će se neke stvari još više mijenjati i druge stvari hoće li se uvesti dodatne mjere prema kojima će se vjerojatno odobriti novi paket mjera za Grčku. Dakle, hoćete li vi tjesnije pratiti sve te reforme i privatizacije do kojih je došlo u Grčkoj? Hvala. Eh, hvala vam na pitanjima, gospodine Šuntis. Što se tiče provedbe, moje su se primjedbe odnosile na one strukturne reforme koje su potrebne proračuni i dugovi, odnosno proračunski dug o kojima se govorilo za velik broj naših e, zemalja ili su ciljevi ostvareni ili su oni prilagođeni i to s pravom prilagođeni zbog e, situacije i nekih socijalnih posljedica. Dakle, što se tiče proračuna, tu ne bih e, kritizirao provedbu. Međutim, kada se radi o strukturnim reformama, vidim čak iz nacionalne perspektive da je teško pogurati neke potrebne neforme. Ponekad je teško zato dobiti političku podršku. Dakle, što se tiče e, provedbe, brinu me strukturne reforme, brzina kojom se oni odvijaju i rezultati koje postižu. Ovdje se radi o općenitoj primjedbi koja se ne odnosi samo za Grčku. Što se tiče dodatnih uvjeta. Mislim da je sada prerano da bismo govorili o, karakteristikama novog programa, njegovoj eventualnoj veličini i uvjetima. Jedino što mogu izvjesno reći jest e, kao i da e, je prilično vjerojatno da će krajem ovog programa E, Grčkoj biti potreban novi program jer da se ciljevi neće u potpunosti ostvariti do kraja 2014. godine te e, da e, postoji spremnost da kada to bude potrebno Grčka dobije dodatnu pomoć. To je ono oko čega smo se dogovorili u priopćenju Euroskupine iz prosinca. Ali kako će situacija izgledati nakon kraja 2014. godine, mislim da o tome ne mogu ništa reći jer je preuranjeno za takva razmišljanja. O e, reformama mogu reći da ih treba još pomnije pratiti. Općenito govoreći, reforme za Grčku su jasne postoje neka važna, važne teme kojima se treba baviti. Recimo, porezki sustav koji treba biti učinkovit, e, to je nešto što je ključno za cijelu svaku zemlju, svako gospodarstvo kako bi se socijalni sustav održao. Prema tome to vrijedi i za mnoge druge zemlje. Hvala lijepa. I dalje vas e, molim da požurimo jer nećemo imati vremena za e, posljednje govornike. Sada Bastian Belder u ime skupine FD. Hvala predsjedavajući. Uvaženi predsjedavajući Euroskupine gospodin Dyson Bloom. Pred e, eurozonom nalazi se mnogo izazova. Postoji ogroman dug i konkurencija među zemljama članicama. Moramo e, se pozabaviti i riješiti te probleme. Ali e, istovremeno ne smije se dovesti u pitanje podrška e, europskih građana za Europsku uniju. Prema tome moramo dati neke E, tračke nade da će doći do oporavka. Moramo ljudima nešto ponuditi. Ako govorimo o inflaciji, moramo znati što u budućnosti možemo očekivati te e, kakvu vrstu zaštitne mreže možemo imati za slabije banke. E, mislim recimo ponaosob na dugoročni sustav refinanciranja i uopće uravnoteženog rada banaka. Slabije banke bi e, mogle dobiti e, podršku i to je nešto što može dovesti do buduće bankovne unije i to se mora uzeti u obzir. Dakle, postoji mogućnost do kapitalizacije banaka na u njihovim teritorijima jer e, Zemlje koje su već počele restrukturirati banke, Velika Britanija i e, Danska i Nizozemska, e, tu je proces u punom jeku. Ali u drugim zemljama e, znamo da postoji puno problema i ne znamo ništa o bilancama tih banaka u drugim zemljama. I još jedna stvar, ako mi bankovnoj uniji damo otvorene, razriješene ruke, a činjenica je da postoje ogromni gubici, e, moramo paziti kako to radimo. Hvala na pitanjima, e, gospodine Belde. E, neće nikome biti lako iz toga izaći. Bankovna unija bi trebala pomoći da se preboti fragmentacija tržišta i da e, postoje zajmovi e, kako bankama, tako među bankama. Niko neće imati razrišene ruke, niko neće moći raditi ko što hoće. Morat ćemo sve to sustavno izgraditi. E, glavno pravilo koje treba poštoviti je direktiva o E, kapitalizaciji i e, još uvijek će se imati otprilike dvije godine se to e, napraviti. Međutim, i financijska tržišta Europska središnja banka će tražiti da se stvari naprave u to vrijeme, a nadzorni mehanizam će raditi s nacionalnim središnjim bankama kako bi nacionalne banke bile sanirane, kako bi se e, njihovo e, poslovanje oporavilo. Prema tome, ova je direktiva ključna. E, javljaju se nove probleme s bankama. U vašem pitanju ima puno pretpostavke koje ne dijelim. Recimo kada ste ukazali da postoje probleme u nekim zemljama s bankama. Mi o tome ne znamo baš puno i zaista moramo e, se oprijeliti za testove otpornosti i revidirati i analizirati aktivu kako bismo vidjeli gdje postoje problemi. I to kažem preostali problemi jer su e, mnoge banke učinile mnogo toga kako bi e, radili na svom oporavku. Prema tome mi govorimo o preostalim problemima. A probleme kojima se moramo pozabaviti bavit ćemo se prema onoj listi prioriteta koju sam ranije opisao. I nitko neće moći raditi što hoće. Vi ste pitali što je s onim bankama koje, i zemljama koje su financijski u lošoj situaciji. Dakle, financijska tržišta će igrati svoju ulogu, banke će morati rješavati svoje probleme, a i države će moći pomoći sa jednim minimalnim, minimalnom dozom spašavanja banaka. A nakon toga se mogu koristiti državna sredstva. Ne bude li sve ovo što sam sada nabrojio dovoljno, ako država ne bude mogla vlastite banke spasiti, a radi se o e, e, bankama koje mogu ipak opstati, onda postoji program e, za banke ESM e, kao što već postoji za Španjolsku. A na kraju postoji i mogućnost izravne dokapitalizacije u okviru ESM-a. Dakle, to je način na koji ćemo raditi. Sada ne bih špekulirao o tome koliko će problem biti veliki i gdje će se pojaviti, ali mi ćemo ih rješavati. Hvala. E, Evo, u ime Europskih pučana, Pavlo Budiha. E, hvala predsjedniče. Dobro jutro e, svima. E, prema Eurostatu, eurozona je konačno izašla iz recesije. U nekim je zemljama to dovelo do povećanja javnog deficita. U zemljama, e, nekim zemlje imaju jako puno problema i po prvi puta e, Europa ima višak. E, one zemlje koje imaju najviše problema su uspjele riješiti pitanja svoga duga. Nažalost, krediti, naročito za mala i srednja poduzeća, E, su e, problematična. Ja se slažem s vama da bankovna unija može biti rješenje, međutim ne dugoročno rješenje. Za veliki e, broj planova znamo da su objavljeni, ali malo njih se stvarno, se stvarno zaživjelo i urodilo plodom. Rekao sam da to mora biti prioritet E, ne bude li takvih kredita, neće moći doći do financijskog oporovka. Pitanje koje ja postavljam je, e, je e, što se više može napraviti za mala i srednja poduzeća. Zaboravili smo ovaj put uključiti sat, nemamo, nemamo pet minuta. Da, što znači da imamo ograničeno vrijeme za odgovor. E, hvala gospodine potpredsjedniče na vašem pitanju. Ima li mjesto optimizmu ili ne? Ja bih htio reći, mislim da bi mogao reći da ima e, razloga za optimizam u nekolicini zemalja zona u cijelosti izašla, kao što znate, iz recesije. Negdje postoje optimistički znakovi povratka rasta, zaposlenosti, što je sve skupa još uvijek prilično krhko, ali, kažem, razloga za optimizam ima. Što se tiče vaših eh, razloga za zabrinutost, odnosno za situaciju malih i srednjih poduzeća. E, dijelim tu zabrinutost s vama ukoliko kreditiranja ne bude, ukoliko banake ne bude mogle financirati mala i srednja poduzeća, to će imati nepovoljnog utjecaja po rast. E, bankovna unija je jedan od načina da se reagira na ovu situaciju, da se riješi, ja i guram svim silama u tom smjeru. E, Drugo što ste vi rekli je učinkovitost programa. Da li su oni doista konkretni, da li e, imaju za posljedice konkretne mjere? Svačam vas. E, znam razlog za to pitanje. Imamo niz e, inicijativa, poglavito inicijative Europske investicijske banke. Ona će dobiti sredstva za nove programe, ali i dalje je potrebno dofinanciranje i o tome će biti govora na Ekofinu u rujnu. Mi ćemo imati na dnevnom redu inicijative Europske banke za rast i razvoj i Europske investicijske banke jer je od ključne važnosti ponovo uspostaviti kreditiranje malih i srednjih poduzeća. Da, hvala vam gospodine ministre. Hvala i na odgovore koje su pitali kolegi Belderu da se zna u kojem će se se odvijati e, sanacija banaka. Mislim da moramo biti pošteni u našem odnosu jedni među drugima i to je ono što mi nedostaje u našem krugu kolega. Moramo jasno prepoznati da u nekim zemljama članicama je potrebno provesti reforme i to je neupitno. Moramo jasno reći kako u budućnosti želimo nadzirati banke, kako ih želimo sanirati. Jučer je Europska središnja banka zatražila da ona to želi učiniti, ali postoje određene pravne zamjerke i e, komisija prema svojoj vlastitoj službi nije jasna. Bankorska e, unija je predstavljena jučer od strane gospodina Banija kako želimo regulirati, na primjer, e, bankarske aktivnosti u sjeni, kako se želimo obračunati s tima prije svega na području eurozone, a isto tako nam je potrebna veća jasnoća što se tiče rasprave uz porezne oaze. I u, e, na sastanku G20 će se raspravljati o tome. Među zemljama G20 postoje određene zemlje iz Europske unije i iz eurozone. Ja sam pročitao nedavno što sve e, ide krivo po pitanju Europske unije. Vaša je zemlja, nizozemska, sada zapravo najveća porezna oaza na svijetu. To više nisu Bermude. U tim zemljama se štedi na e, porezima. To je nešto što vi ne možete prihvatiti. U Luksemburgu je razvijen novi sustav gdje je moguće isto tako vršiti aktivnosti putem interneta, a sve to bez obveze oporezivanja. Dakle, neke zemlje zarađuju na uštrb drugih zemalja. Moramo biti iskreni. Ako nećemo biti iskreni, onda nećemo e, izaći iz krize. U nekim zemljama se dva puta plaća Dexia, poduzeće koje je francusko, nizozemsko i luksemburško, ima 100 milijardi eura zarade. Naravno da se u tom smislu isto kreće pitanje drugih kolega, jer e, taj iznos je zapravo nešto što je dio javnog dobra. Možda je e, vrijeme da imamo više kritike, da jasno raspravimo o nečemu. To je ono što nam treba i stoga vas želim pitati što želite po tome reći. Mogu li sad nešto reći o Nizozemskoj kao poreznoj oazi um, herzlichen uh, Hvala na pitanju, gospodine Langen. Kad je riječ o poštenju, e, ja sam čuo, mislim da je to ne samo nizozemska, već i međunarodna uzrečica, je da poštenje traje koliko traje. Ponekad jednostavno ljudi i financijska tržišta ne žele čuti neke stvari koje se trebaju reći. Ja nastojim biti što je moguće otvoreni u vezi e, svih e, pitanja, pa i onih koja će postaviti gospodin e, Lambert. Ja kao ministar financija nizozemske vjerujem da je u interesu svih nas imati učinkovit i pravičan porezki sustav. I da u području porezke politike moramo raditi zajedno, raditi više. E, poreski porezki sustavi su različiti i zbog toga je upravo interesantno poduzećima e, seliti se, uspostavljati svoje ogranke negdje drugdje. Mi smo prije nekoliko dana o tome raspravljali u parlamentu Nizozemske, moći ćete o tome pročitati ako vas zanima. Nama je upućena neka kritika i to prilično neprijateljska. Mi ćemo svakako promijeniti neke stvari, pogotovo u odnosu na neke naše bilateralne ugovore. E, mi imamo bilateralne sporazume svuda u svijetu i zbog toga neke i mnoge kompanije dolaze kod nas. Mi ćemo se povrinuti da se jedna klauzula koja ide u smjeru protiv prijevara, protiv izbjegavanja poreza uključi u te bilateralne sporazume. Sad govorim kao ministar financija nizozemske. Mi na ovome radimo, mi ne izbjegavamo ovu vrlo važnu debatu i mislim da možemo samo dobiti ako zajedno u cijeloj Europi radimo e, na poboljšanju poraskog sustava. Mnogi, uključujući predsjednika Olanda, premijera Kameruna, e, rade na tome da se ovo stavi visoko na listu prioriteta. Borba protiv izbjegavanja poreza i utaje poreza će biti također na našem dnevnom redu u rujnu. Hvala lijepa, a sada za SND. Kolega, izvolite. Hvala. U prosincu 2012. godine mi smo trebali, naš odbor, iznijeti jedan program kako bismo riješili neke probleme u vezi ekonomskih instrumenata u Europi. U tom smislu izdato je i sastavljeno izvješće Tyson. E, razradili smo uspostavu jednog e, socijalnog stuba, e, isto tako mogućnosti garantiranja štednih pologa, zatim jedan ekonomski stub koji je ojačan proračunom eurozone i jedan demokratski stup kako bi se pojačala legitimnost ovih e, uloga u Europi. Govorili smo puno o bankovnoj uniji, iako ona nije dovršena, ali ove drugi stubovi danas više nisu nešto o čemu se razgovara u okviru evropske debate. Jedino što e, smo vidjeli u proteklom razdoblju je takozvana kontraktualizacija koju je predložila Europska komisija sa e, zemljama članicama. Kao što vi e, znate, nije riječ o metodi zajednice u pravom smislu riječi. S tim u vezi, moje pitanje je sljedeće. Ja sam naime čuo neke glasine o tome kako će se e, ovo što smo mi odlučili i ukinuti i bojim se e, što će s time biti. E, koji je, koja je budućnost ovog programa, ovog putoka za koji se naziva programom Van Rompaj. On je naime bio glavni akter s tim u vezi. Hvala vam na vašem pitanju. Kao što znate, Euroskupina, kada je e, riječ o ovim pitanjima, vrši pripreme za Europsko vijeće. Ovaj program, odnosno putokaz je na nešto o čemu mi raspravljamo već neko vrijeme. Raspravljamo o tome i nastavit ćemo raspravljati e, kad je riječ o ugovorima. ovoj kontraktualizaciji koju ste vi e, spomenuli. Međutim, rad na tome još nije dovršen, ne mogu vam ništa reći, nema još nikakvih zaključaka, dakle to je tekuće pitanje, imamo niz e, ideja, saslušali smo i ideje koje imao parlament u vezi s tim, ali zaključaka još nema. Ali imate pravo, e, postoji razlika u brzini provođenja različitih aspekata ovog programa. E, bankovna unija je naravno nešto što je najhitnije. E, o ekonomskim instrumentima i nedostacima s njima u vezi se još uvijek raspravlja, ali naglašavam u okviru paketa dviju mjera i šest mjera imamo čitav niz novih procedura i to je razlog što ta debata još uvijek traje E, mi moramo biti sigurni da će se procedure u vezi kojih smo se dogovorili provoditi. Moj prioritet s tim u vezi bi bio provesti one mehanizme i postupke u vezi kojih je već postignut dogovor. A o dodatnim mehanizmima da nastavljamo raspravljati. Hvala. Sada Astrid Luling za evropske pučane. Hvala. U pogledu evropskog semestra, vi ste sa zadovoljstvom istakli da su preporuke komisije jednoglasno potvrđene od strane vijeća, što mene ponešto čudi. Jer, naime, kratko nakon što su objavljene ove preporuke, mislim da je to bilo već sutradan, e, čule su se vrlo negativne reakcije od strane nekih ne nacionalnih političara i to na vrlo visokoj razini. E, čak e, se i predsjednik Oland tu očitovao i rekao manje više da Brisel nema što govoriti državama članicama što činiti. Bilo je riječi o briselskom diktatu, ministar za socijalnu skrb je isto tako i izjavio da su preporuke komisije potpuno besmislene. E sad, ako su šefovi vlada u vijeću prihvatili preporuke komisije, odnosno ako su e, na sastanku u vijeću e, govorili nešto drugo i drugačije od onoga što su poslije govorili u javnosti, riječ je o licemjerju, o hipokriziji. E, zašto ovaj dvostruki jezik? Zar vi kao Euroskupina ne biste se trebali na to osvrnuti, na taj njihov dvostruki stav? E, tijekom posljednjih nekoliko e, mjeseci. Vi ste bili, gospodine predsjedniče, vrlo diskretni u medijima. E, ja ne kažem da je to niti dobro, niti loše, ali htjela bi samo znati koji je razlog E, takvog nastupa, odnosno ponašanja. Vi ste imali vatreno krštenje prilikom ciparske krize e, i iz toga ste izvukli svoju pouku, svoje lekcije, jer je bilo riječ o vrlo teškoj kritičnoj situaciji e, gdje je bilo nekih vrlo nezgrapnih reakcija kao što znamo i vi ste shvatili da kao predsjednik Euroskupine morate biti diskretni. Je li to s druge strane možda posljedica bolje situacije, odnosno poboljšanja situacije. Dakle, eto, želim e, čuti zašto ste bili tako e, očito diskretni i niste se e, oglasili u medijima i u javnosti. E, hvala na pitanju, hvala <laughs> isto tako na podršci za moju medijsku politiku i nastup. Ja nastojim biti što je moguće otvoreniji u pogledu onoga što mi činimo u Euroskupini i u Briselu. E, to je moj osobni stav. Ja smatram da mi jednostavno nismo dovoljno do sada e, govorili u javnosti i objašnjavali e, što je to što radimo, kako radimo, kakve vrste ova kriza, dokle smo stigli, gdje se nalazimo, koliko će teško biti u budućnosti i tako dalje. E sad, kad je riječ o raspravi o preporukama za pojedine države članice, to je točno, e, naime one jesu jednoglasno usvojene nakon rasprave u Euroskupini i nakon sastanka Ekofina i ja sam svjestan komentara nekih nacionalnih političara, znam što su rekli. No, na komisije a poslije toga i na vijeću i onda tako dalje. E, naime, na njima je da sastavete preporuke, da kažu što je potrebno u smislu deficita, makroekonomskog restrukturiranja i reformi. To je njihova nadležnost, nadležnost komisije. I o tome nema sumnje. Nakon toga je na e, državama članicama da to učinkovito provode. Kako se to radi, mogu vam dati primjer mirovinskog sustava. Ukoliko se mirovinski sustav ne modernizira, ukoliko se ne napredi na način da bude u stanju odgovoriti na buduće izazove, reforme su nužne. E sad, kako će se reforme provesti, to je odgovornost nacionalnih vlasti. Diktat ne postoji, ali preporuke se moraju uzeti za ozbiljno. E, svi postupci e, su nešto u vezi koji su se nacionalni lideri dogovorili. Oni su bili sporazumni u vezi toga e, kako će se preporuke sastavljati i kako će se iznositi. E sada, reforme su nacionalna nadležnost. E, preporuke su nešto što sastavlja komisija i što evaluira komisija e, nakon određenog vremena. Ona će reći je li se postupilo dobro ili ne. Razlika je u nadležnosti i u odgovornostima i zadaćama. E, moramo isto tako pridati dužnu važnost nacionalnim vlastima jer one su te koje to provode u djelo. Hvala, vremena nema baš puno puno, pa predlažem da e, Andrew Schwab i Emily zajedno postave pitanja, odnosno jedno nakon drugoga. I onda posljednja tri govornika mogu postaviti zajedno svoja pitanja nakon što su ova dva prethodna govornika dobila odgovor. I molim vas, još jednom budite kratki jer e, nam vreme istječe. Izvoli Emily ću kratka, nadovezujem se na neka pitanja koja su već e, iznesena. BDP, nova statistika, izlazimo li iz recesije ili ne. E, kako izbjeći desetljeće e, bez rasta i probleme nezaposlenosti. Možda izlazimo iz recesije, ali to još uvijek ne znači da ćemo riješiti problem rasta i nezaposlenosti do sada su upućene dosta velike kritike na račun testa o pornosti u vezi metoda e, i akcija koje su uslijedili i u odnosu na neke druge analize. E, vi ste rekli da se treba jamčiti neovisnost ovakvih i ovih analiza. Kako vi E, namjeravate zajamčiti, osigurati i neovisnost i kvalitetu ovih vrlo važnih analiza. Izvoli sljedeći govornik. E, hvala. Vi ste odgovorili gospodinu Langeu na pitanju u vezi poreske utaje. Mislim da mi zapravo moramo razgovarati o zajedničkoj poreskoj politici. Jer ako neke države članice nude olakšice E, kompanijama, onda ne treba kriviti kompanije što to iskorištavaju. E, Grčka. I e, suficit. Proračunski suficit, primarni proračunski suficit kakvu će on ulogu imati prilikom donošenja odluke o drugom programu, sljedećem programu za Grčku. E, odbor za unutarnje tržište je posjetio e, Grčku. Mislim da bi ovakvu vrstu usluge trebalo ponuditi i drugim državama članicama. Gospodin Ferreira je dobro istakao, statistika je vrlo često zbunjujuća i ne govori istinu. Treba poslati na teren ljude koji će vidjeti kakva je doista situacija i koji će jamčiti transparentnost. Hvala na pitanjima. Prvo pitanje je bilo o izlasku iz recesije i hoće li to imati nepovoljnog utjecaja na rast i nezaposlenost. Vidjeli smo da se u nekim zemljama i rast e, vraća e, da će ekonomija kako se predviđa rasti, ali treba će ipak proći neko vrijeme prije nego što se počinje smanjivati i nezaposlenost. To je vrlo često tako. Naime, nekad, bez obzira na oporak, nezaposlenost e, E, raste, a vidjeli smo i obrnutu situaciju na dijelu. E, naime, riječ je o tome da se ove dvije stvari ne mogu e, skoro nikada odvijati paralelno. Mene to dakle ne brine općenito govoreći, ali proći će neko vrijeme dok to ne bude moglo ići u korak. Problemi u vezi testova otpornosti i kvalitete analize i kako ćemo to drugi put e, učiniti i hoću li se ja pobrinuti da e, analiza i testovi budu kvalitetni i neovisni. Morat ćemo poboljšati organizaciju tog procesa. Ja sam naglasio da proces mora biti u potpunosti neovisan, e, nepristran i blagovremen. I da bismo to učinili, trebamo računati na eksperte iz privatnog sektora. Gospodin Švab je govorio o zajedničkoj poreskoj politici. Neko će reći da je to najbolji način da se problem riješi, odnosno hajmo odmah uvesti zajedničku poresku politiku. Međutim, s obzirom na trenutačnu političku situaciju, bolje je računati na koordiniranje, na harmonizaciju, na razmjenu informacija, a onda postupno e, vidjeti je li zajednička politika moguća. Međutim, zajednička politika nije moguća odmah. E, mislim da se puno toga može dobiti u ovom trenutku e, ako nastavimo na putu kojim se sada krećemo, a to je da razmjenjujemo informacije, da pokušavamo uskladiti naše postupke i aktivnosti e, i koordiniramo se općenito. Što se tiče radne skupina e, u pravu ste, mislim da takvu pomoć možemo pružiti i zemljama koje e, nisu subjekti, odnosno predmeti posebnih programa i to sada već i činimo. Radne skupine iz Europske središnje banke i drugih institucija već sada su na terenu i pruže konkretnu pomoć. Hvala. Roberto, Rodi i, još jedan govornik, čini mi se zajedno, tri pitanja. Hvala gospodine predsjedniče. I ja ću vas zamoliti da nam date više detalja o ovom vrlo krhkom za sada oporavku. E, što bi trebalo učiniti pa da se on nastavi? Što vi mislite, odakle ovaj oporavak? Da li je riječ doista o rastu, o konsolidiranju ili treća mogućnost da li je razlog ovom oporavku i to što se zapravo brzina donekle usporila brzina ovih konsolidacija. To je slučaj nam i Francuske. Vi kažete da mi već sada imamo neke e, snažne instrumente kao što je paket dviju mjera. Sve ove instrumente treba koristiti oprezno da se mjere koje su nam na raspolaganju međusobno ne potiru. Vrlo kratko pitanje u vezi Irske. Mogućnost OMT-a kao sigurnosne mreže. Kako vi vidite ovu mogućnost? Da li je ona na raspolaganju i drugim zemljama? Općenito, što vam se čini kakvi su izgledi u vezi s tim? Hvala. Gospodine predsjedniče, vraćam se na pitanje gospodina Švaba na koje niste odgovorili. A koje se tiče Grčke. Ja sam Mene zanima da li će uslijediti rasprava o olakšicama za plaćanje duga, oprostu duga. Vi znate da je ne samo društvu teško, već i ekonomiji, a to nije cilj programa u okviru vaše skupine. Jeste li razmatrali s tim u vezi pitanje i probleme privatizacije? Mi nastojimo ispuniti zahtjeve trojke, međutim, vi znate da je došlo do zatvaranja brojnih pogona, mislim pogotovo u području obrambene industrije. Ja ovo pitanje postavljam jer je to nešto što brine mnoge u mojoj zemlji. Privatizacija je vrlo ključna. Da li vi to pratite? Da li ste sigurni da se provode najbolje moguće mjere koje će imati povoljan učinak na ekonomiju? Hvala. Pozdravljam vašu jašu izjavu da će eurozona učiniti sve da se održi zajedno, no u praksi mislim da će to dugoročno biti samo moguće ako države članice stave e, cijelu dobrobit pred interesima pojedinih zemalja članica. Već smo čuli da francuski predsjednik ne želi čuti što Brisel kaže da su Talijani, na primjer, ponovno ukinuli porez koji su prije toga uveli upravo na nagovor komisije. Stoga vas pitam kada mislite da ćemo doći u to razdoblje da smo stvarno sigurni što se tiče eurozone. Mislim da je napredak e, uslijedio više zbog onoga što je rekao Dragi nego što je učinila komisija. Kao drugo, kako možemo znati da ova analiza kvalitete imovine bude jednaka na, e, za banke eurozone i općenito za sve banke Europske unije. Što se tiče bankarskog sektora, kako možemo biti sigurni da e, kada se ESM koristi za dokapitalizaciju banaka, kako možemo znati da će ta sredstva biti dovoljna? Meni se čini da će se ta sredstva jako brzo istrošiti. Hvala vam na svim vašim pitanjima. Nisam siguran da li sam stigao sve za pisati, ali pokušat ću odgovoriti što bolje mogu. Prvo pitanje se odnosilo na trenutni oporavak, na izlazak iz recesije, što još treba učiniti i kako to učiniti održivim. Ja mislim da se, kada se uzme u obzir cijeli niz mjera koje smo poduzeli, što se tiče proračunske konsolidacije, reforma koje se tiču financijskog sektora, kao i mjere koje je poduzela Europska središnja banka kako bi se povratilo povjerenje u eurozonu i u gospodarstva zemalja članica eurozone, onda se može reći da moramo osigurati da se ne zaustavimo ovdje u ovom trenutku što se tiče reforme. Kao što sam rekao, već postoji mnogo eh, onoga što trebamo učiniti što se tiče provedbe i mislim da trebamo održati eh, postepenu brzinu kako, kako bi se obračunali sa našim deficitima. Te moramo vrlo hitno isto tako početi na bankovnoj uniji, kao što sam već naglasio. Dakle, zapravo se radi o povjerenju, radi se o tome da se financijski sektor ponovno digne na noge i da se pokaže da smo politički gledano ispunili ono što smo obećali. To je vrlo bitno za povjerenje naših građana, naših poduzeća, kao i općenito vanjskog svijeta. Pitanje situacije sa Irskom. Što se toga tiče, postojeće podrška Irskoj što se tiče postupenog povratka na tržišta. Irska je vrlo uspješno pratila svoj program i oni će napustiti isto tako taj program, a bit će i mjera koje će joj pomognuti u povratku na tržište. Ne mogu vam dati detalje o tome kako će se to učiniti, a to je upravo bilo vaše pitanje, dakle kako će izgledati ta podrška. Ali mogu reći da će ta podrška biti dostupna i da će se taj povratak tržište učiniti dugoročnim, a ne samo e, privremenim. Zatim sljedeće pitanje, nemam tu zapisana sva imena. Kolegica je pitala pitanje u vezi situacije u Grčkoj. Da, Grčka je bila vrlo uspješna u postizanju primarnog proračunskog suficita. To je vrlo važan element, to je bio jedan od važnih uvjeta za razmatranje budućih mjera. Buduće mjere, hoće li to biti možda i mjere u vezi olakšicama e, za dug. Kao prvo mogu reći da ćemo procijeniti gdje smo trenutno sada u programu i što se tiče održivosti duga i to ćemo napraviti u travnju iduće godine. I zatim smo spremni učiniti više ukoliko se Grčka pridržava svih uvjeta programa Neke mjere su spomenute koje se mogu uzeti u obzir ukoliko to bude potrebno za održavanje duga. Kao prvo bilo bi to e, smanjivanje kamatnih stopa na e, razne programe podrške, zatim isto tako e, mjere vezane uz pristup strukturnim fondovima. Ne želim sada spekulirati niti o tome što ćemo reći u travnju što se tiče održivosti duga Grčke, niti o mjerama koje će biti potrebne, možda kao dodatne mjere. Privatizacija je jedan od procesa gdje ne vidimo onoliki napredak koliko smo mi to očekivali, koliko je to grčka vlada očekivala. Vi ste pitali trebali tu doći do restrukturiranja. Mislim da će privatizacija biti potrebna i za financijsku održivost programa. To je jedan od elemenata koji će pridonijeti održivosti duga i stoga e, restrukturiranje duga možda će biti gospodarski potrebno, ali neće doprinijeti samo po sebi programu i moramo se pridržavati ciljeva programa. Gospodin Wolf Klintz je govorio o tome da se eurozona održi ujedinjenom i da to treba staviti pred nacionalnim interesom. Ja sam si to zapisao jer mi se jako svidjela ta izjava. Vaše pitanje se odnosno na to kada ćemo biti sigurni. To je pitanje na koje ne mogu dati odgovor, no naravno da možemo učiniti sve što možemo kako bismo stavili to zajedničko dobro prije svega kada bismo se pridržavali onoga što smo se dogovorili što se tiče bankovne unije, restrukturiranja e, duga, proračuna. Mislim da je to prije svega potrebno za povratak povjerenja. Što se tiče usporedbe e, banaka u eurozoni i izvan eurozoni, to je pitanje u nadležnosti ECOFINA. Zašto? Zato što to po samoj definiciji nije nešto što se odnosi samo na zemlje članice eurozone. Ja se nadam da će i druge zemlje izvan eurozone se pridružiti bankovnoj uniji, da će postati dio SSM-a i da će dakle, postati dio jedinstvenog nadzornog mehanizma i tako dalje. No, bankovna unija će također doprinijeti stvaranju povjerenja i suradnji između banaka unutar, a izvan eurozone. Hvala vam. Hvala vam što ste ostali malo dulje tako da smo mogli poslušati sva pitanja. Um, uh, Razmatrat ćemo daljne datume kada vas možemo pozvati ponovno da dođete k nama za 2014. godinu i pozvat ćemo vas ponovno ukoliko postoji neko hitno pitanje. Nadamo se da se to neće dogoditi, ali kao što smo vidjeli vi ste spremni doći u tom slučaju. Hvala vam. Uh, U redu kolega, ako biste mogli zauzeti vaša mjesta, potpredsjednik će preuzeti na nekoliko minuta, uh, budući da ja imam neka hitna pitanja koja moram riješiti, vratit ću se na vrijeme za glasovanje. Good morning to... Dobro jutro svima. Prijeći ćemo na točku dnevnog reda broj 4 dnevnog e, reda. radi se o razmatranju amandmana za program Unije za podršku specifičnih aktivnosti na području financijskog izvještavanja i revizije i to za razdoblje 2014. do 2020. godine. Izvjestitelj je potpredsjednik gospodin Stolojan, te ću stoga njemu sada predati riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Sada imamo pred nama amandmane predane za izvješće. Podsjećam vas da se ovo izvješće odnosi na programe Unije u iznosu od 58 milijuna eura za razdoblje 2014. do 2020. godine kako bi se kofinanciralo međunarodne standarde o financijskom izvještavanju i zakladu vezanu s to, e, te isto tako i odbor za standarde za financijsko izvještavanje, za standarde vezane uz računovodstvo, financijsko izvještavanje, budući da je skupina za, Europska skupina za financijsko e, izvještavanje trenutno u postupku usvajanja standarda za financijsko izvještavanje za Europsku uniju. Tijekom rada na ovom izvješću Izvjestitelj i izvjestitelji u Sjeni su se sastali sa akademičarima, sa stručnjacima s područja međunarodnih standarda za financijsko izvještavanje i računovodstvo. Naša savjetodavna agencija isto tako govorila o e, načinu e, usvajanja tih standarda, te su profesionalci govorili o načinu na koji se ti standardi moraju primjenjivati. I mi smo poslušali sve te sudionike u raspravi. No, nemojte se brinuti, to ne znači da smo razjasnili sva naša pitanja koja su vezana uz ovo izvješće. To je zbog toga što postoji i razmirice između samih profesionalaca, akademičara i onih koji uspostavljaju standarde što se tiče ovih pitanja o kojima raspravljamo. Zatražili smo Ekon da se odgodi glasovanje o ovom izvješću koje je bilo zabilježeno za danas i to iz dva glavna razloga. Prvi razlog. Potrebno nam je više vremena kako bismo postigli dobre kompromisne amandmane. Jer želimo izgraditi jasne i snažne mjere vezane za ovo izvješće. Samo su 78 amandmana uložena za ovo izvješće, no Pitanja koje postavljaju amandmani su bitna za budućnost računovodstva i standarda vezana uz računovodstvo i financijsko izvještivanje u EU, ali i na globalnoj razini. Drugi razlog. Ovaj tjedan očekujemo da ćemo primiti preliminarne preporuke posebnog savjetnika, gospodnog Mainštada, pri povjereniku za unutarnje tržište, što se tiče učinkovitosti načina provođenja ovih standarda u Europskoj uniji. To znači moguće preporuke kako bi se poboljšao sam postupak i upravljanje e, institucija koje su uključene u ovaj postupak. Stoga vrlo ljubazno molim odbor da nam ustupi ovaj tjedan te preliminarne preporuke. Rasprave vezane uz ovo izvješće i uz ova pitanja su samo početak zapravo ove priče. Sljedeće godine, također na temelju rada nezavisnih stručnjaka, Europska će komisija zaključiti vrednovanje učinka 80 godina rada Međunarodne zaklade za financijsko izvještavanje u Europi i to će se koristiti za reviziju međunarodnih standarda uvezanih uz financijsko izvještavanje i stoga će se taj dokument ponovno vratiti k nama u parlament. Kako bismo došli do dobrih kompromisa, moramo procijeniti naše amandmane na temelju sljedećih argumenata. Visoko kvalitetne informacije vezanih uz financijska pitanja. To je nešto temeljne važnosti za e, financijsku ekonomiju. Financijsko izvještavanje je ključ za dobro financijsko upravljanje. U globalnom financijskom svijetu trebao nam određena i zajednička zajedničke standarde za financijsko izvještavanje. I stoga je konvergencija tih različitih standarda diljem svijeta cilj koji je također i naglašavan od strane grupe 20. To obuhvaća više od stotinu jurisdikcija, ali ne postoji globalni sustav bez Sjednih američkih država koje, koja treba prihvatiti IFRS, dakle Međunarodne standarde za financijsko izvještavanje. Većina zemalja smatra da je uspostavljanje standarda najbolji ako se to učini od strane nezavisnih dionika ukoliko taj postupak donošenja standarda bude transparentan i ukoliko se bude razmišljali o tako odgovornosti. Ti akteri moraju raditi na korist javnog interesa. Međunarodni postupak donošenja financijskih e, standarda mora biti proces koji uključuje i nacionalne dionike. Europska unija ima mehanizam usvajanja gdje se radi o tome da krajnja odluka u postavljanju standarda ima Europska unija ukoliko je taj postupak učinkovit. Pravilna primjena standarda je isto tako bitno kao i donošenje standarda. Ali dva standarda je nešto što je u nadležnosti regulatora. Dopustite mi da se vratim na amandmane. Najvažnije pitanje koje se postavlja putem tih amandmana su sljedeće. Postoji zabrinutost da europski koncept računovodstva koji je dio našeg zakonodavstva, prije svega prudencijalni e, argumenti, da oni više nisu dio konceptualnog okvira i ASB-a, dakle odbora za standarde za financijsko izvještavanje. Postoji nekoliko amandmana koji predlažu uvođenje tih koncepta u konceptualni okvir i standarde veđene uz računovodstvo, te da se aktualizira upravljanje institucija koje donoše standarde. Postoji prijedlog da se poveže financiranje tih organizacija sa provedbom standarda koje su donošene. Dok je ta zabrinutost utemeljena, amandmani pak nisu u suglasnošću sa nezavisnošću organizacija za donošenje standarda unutar tog procesa. Kao što sam već rekao, postoje e, veoma živahne rasprave koje se vode oko tog pitanja. Stoga mi predlažemo kompromisne amandmane koji će očuvati načelo nezavisnosti organizacija, a istodobno se zalažemo za reviziju tih pitanja na temelju prijedloga komisije koja je pozvala na e, natječaj za nezavisne stručnjake kako bi se učinila revizija, osmogodišnja revizija i FRSS-a u Europskoj uniji. To prema nama treba napraviti do kraja listopada 2014. godine. Druga zabrinutost se odnosi na učinkovitost postupka prihvaćanja u koje su uključeni međunarodni standardi za financijsko izvještavanje, te isto tako o novoj proaktivnoj ulozi savjetodavne grupe EFRAG vezanih uz uspostavljanje standarda. Na temelju e, suradnje sa komisijom i na temelju financijskog programa 2010-2013 koje je koje su vijeće i parlament usvojili, postoje amandmani koji imaju cilj poboljšati upravljanje i odgovornost i isto tako povezivanje E, financiranje sa provedbom tih prijedloga. Cilj je očuvati nezavisnost tehničke grupe EFRAGA koja ima odgovornost procijeniti konzistentnost IFRS-a sa europskim zakonodavstvom i koji zatjevaju reviziju tog pitanja, uključujući i upravljanje na temelju prijedloga komisije koja će imati e, pred sobom preporuke posebnog savjetnika povjerenika za unutarnje tržište. I mislimo da to treba komisija učiniti do kraja ožuka 2014. godine. U oba slučaja, ako zaklada i FRS i EFRAG ne provedu prijedloge komisije na temelju ove će se revizije, zatim razmišljati o tome da li ćemo obustaviti ili smanjiti financiranje. Treća ideja koju možemo iščitati iz amandmana jest da se od strane parlamenta i vijeća zahtijeva odobrenje krajnjeg financiranja tih organizacija. Zapravo je rečeno da ne smijemo tim organizacijama dati bjanko ček na sedam godina. Kompromisni amandmani koji su predloženi zadržavaju prijedloge komisije da se zadrže programi za korisnike tih programa i komisiju, ali uvode procjenu komisije što se tiče ispunjenja ciljeva tih programa, tih radnih programa i mjera koje će rezultirati iz analize posebnog savjetnika i nezavisnih stručnjaka. Zapravo se radi o dvijema revizijama. Jedna je krajem listopada 2013. godine za EF, IFRS, za upravljanje, za koncepte koji se tiču računovodstva i jedna revizija krajem ožujka 2014. godine za pitanja vezana uz EFRAG. Sljedeći tjedan u Strasburu ćemo e, mi, izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, pokušati finalizirati naše kompromisne amandmane i nadamo se da ćemo 23. rujna moći s njima doći na glasovanje u naš odbor. Hvala ti Teodore, u ime socijalista demokrata predajem riječ izvestitelju u sjeni, gospodinu Alkaveliju. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala izvjestitelju. Biću vrlo kratak. želim istaknuti sljedeće. Stvarno je divno što ste uzeli u obzir naš e, prijedlog da se odgodi glasovanje. Imamo više vremena sada za izradnju kompromisnih amandmana i možemo se bolje e, isto tako e, obračunati sa prijedlogom gospodina Merštata. U njegovom dokumentu sigurno postoji niz korisnih prijedloga. Zatim isto tako sljedeći tjedan možemo e, uzeti u obzir taj dokument u našoj raspravi. Mislim da ne postoji rasprava o tome da mi moramo kofinancirati te usluge od strane Europske unije, no mora biti potpuno jasno kako će se to financiranje odvijati. Standardi koje će se razviti moraju naravno biti u potpunosti u skladu sa europskom zakonodavstvom. IFRS mora poštivati najvažnije načela europskog zakonodavnog procesa. Ako se to ne dogodi, onda će biti vrlo teško nastaviti sa financiranjem na ovakvoj razini koju imamo sada. Što se tiče EFRAGA i e, ta skupina se djelomično financira iz sredstava Europske unije i e, ona ima važnu ulogu što se tiče donošenja standarda 43% financira Europska unija i stoga moramo uvijek imati isto tako na umu javni interes. Što se tiče transparentnosti, što se tiče jamstava, tu mislim da moramo to dobro stvarno procijeniti da vidimo je li se to provodi kako mi to želimo. Slažem se sa izvjestiteljom, ne smijemo izdati bjanko ček, na tolika godine, već moramo svake godine iznova procijeniti kakva je situacija. I zatim se na godinu dana obvezati na pružanje dodatnih sredstva za financiranje. Sljedeći tjedan ćemo zatim nastaviti sa raspravom i ja se već veselim tome. Hvala vam gospodin Alkadaui. U ime kluba zastupnika Liberala predajem riječ izvjestitelju Sjeni gospodinu Klincu. Da, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Jučer smo razgovarali sa izvjetiteljem i sa izvjetiteljem u sjeni. Samo nekoliko konstatacija. Tu se radi o nečemu što se tiče nečega izvan političkih granica. Kao što vidite, mnogi amandmani iz različitih e, političkih grupacija su na zajednički način podneseni. Sigurno je da danas još ne možemo e, spomenuti konkretne brojke vezane uz e, podršku tih e, procesa, da ih moramo podržati, to je sasvim jasno, to su moji kolege su tako rekli. Mi naravno želimo da se IFRS-i i dalje uspostavljaju, no želimo se uvjeriti da se odbor u Londonu um, pridržava interesa Europske unije. To se tiče samih članova tog odbora, kao i načina na koji se razvijaju ti standardi. Želimo se osigurati da specifičnosti koji se tiču računovodstvih standarda u prošlosti budu nešto što će se uzeti u obzir u budućnosti i u tu svrhu smo podnijeli amandmane, prije svega amandman 38 i 42. Ulogu gospodina Manštada ne želim dovoditi u pitanje. Mi e, bi trebali procijeniti njegove preporuke i iskoristiti ih, ali na kraju krajeva parlament i vijeće su oni koji su tu za donošenje odluka, a ne Manštad i treba vidjeti njegove preporuke u tom svjetlu. Ja se ne slažem sa izvjestiteljem što se tiče vremenskog e, razdoblja za usvajanje pojedinih mjere. Mislim da e, možemo i prije ožuka sljedeće godine imati prve prijedloge za IFRS i EFRAG. Moramo se zalagati za to da ih dobimo što prije i isto se tiče i revizije uredbe 1606 iz 2002. godine. Gospodin Banije je već prošle godine spomenuo o tome da se ta uredba treba prilagoditi, a ako sad kažemo da ćemo pričekati do listopada sljedeće godine, to mi se jednostavno čini primjerenim. Prethodni govornik je već to rekao, a mislim da većina kolega ima isto mišljenje. Mi imamo mogućnost utjecati na način rada odbora sve vrijeme dokle smo dokle smo u ulozi ko financiranja. Prije nego što uopće odredimo jednu svotu za iduću godinu, moramo imati transparentan uvid u to koja će se, kolika će se sredstva koristiti i tko će ih snositi. Dakle, zanimalo bi me e, koliko će privatni sektor snositi, koliko mi, a koliko neki drugi dionici. I tu mislim da nedostaje pokoja informacija. Hvala vam e, puno gospodine Klinc. A sada dajem riječ gospodinu Gigolu u ime zelenih. kasnimo, pa prema tome neću ponavljati sve ovo što smo do sada čuli. Radimo s izvjestiteljem i sa izvjestiteljima u sjeni. S obzirom na to da je postavljen čitav niz važnih pitanja u okviru našeg odbora, a pitanja su postavili i stručnjaci. Ne smijemo samo tek tako potvrditi sadašnju strukturu. Želim govoriti o jednoj vrlo ključnoj temi. Ne radi se ovdje samo o neovisnim osobama koje određuju norme, već iako se radi o neovisnim ljudima koji to odlučuju o neovisnoj strukturi, opet treba pitati je li mišljenje koje se daje uravnoteženo. Vjerujem da je to ta situacija dobra, da je struktura za obraza EFRAG pa mislim da se trebamo pozabaviti dublje time. Ne smijemo tek tako slati e, poruke da više manje stvari mogu nastaviti kakve kakve jesu. E, tim prije što e, rezultati cijelog ovog procesa nisu čini se zadovoljavajući kada se radi o vođenju knjigovodstva i računovodstva za mala i srednja poduzeća po, u odnosu na transparentnost koja je potrebna za širu publiku. E, hvala vam, gospodine Gigol, hvala vam što i vi u tome sudjelujete. A na kraju gospodin Kamal u ime e, kluba zastupnika ECR. E, pokušat ću se držati vremena, ali ne mogu vam to mi Hvala gospodinu Stoju svim e, drugim izvjestiteljima. Vidimo ovdje da oni zaista surađuju, jer ovdje se ne radi o političkom pitanju. Trebamo na pravi način odrediti računovodstvene norme i to sa stručnog stanovišta. E, postoji jedna stvar o kojoj bih htio nešto reći malo detaljnije još uvijek ne znamo da li postoji nekompatibilnost između IFRF-a i europskog e, e, zakonodavstva o poduzećima. Sve dok to ne budemo znali, nećemo moći vidjeti e, i nezavisni procjenjivači neće moći napraviti ništa. Druga stvar koja je važna Postoje neke stvari o kojima se lobira, ali nismo dobro obavješteni o tome, e, iako smo jučer čuli od jednog tijela da smo svi dobro obavješteni. Naime, kaže se da nema objektivnih e, kriterija, da su ovakva vrsta računovodvenih standarda e, pridonjela krizi. Dok su neka tijela, između ostalog središnja banka Engleske, rekli da je upravo takvo računovodstvo pridonjelo samoj e, krizi. Moramo vidjeti kako će teći istraga prije i koji će rezultate dati prije nego što budemo mogli nešto reći o tome. E, naravno, nije loše odlučiti o novim normama, ali moramo paziti da neke dobre aspekte postojećih normi ne bacimo, e, e, ne izbacimo zbog toga. Dakle, moramo neke stvari reformirati, ali moramo se pridržavati nekih vrlo važnih koncepata, jer smo vidjeli zašto je loš način na koji se ponašao prema nekim financijskim instrumentima, e, zapravo zašto je dovelo do te krize. Mislim da ne možemo samo tako prestati s financiranjem, ali e, slažem se s kompromisom da moramo imati privremeno financiranje sve dok ne budemo znali hoće li stvari ići u ovom ili onom pravcu. Hvala lijepa gospodine Kamal. E, vidim da nisam dao riječ predstavniku GUE, pa dajem riječ gospodinu Kluteu. S obzirom da nemamo vremena ne mogu, ne mogu ništa konkretno dodati, imam neke komentare, ali vremena nema. Hvala vam gospodine Klute, barem nismo trošili vremena, sad dajem riječ izvjestitelju gospodinu Stolojanu. Hvala e, predsjedavajući, nemam što više puno dodati. Međutim, htio bih zamoliti e, predstavnika komisije da nam kaže, ako je to moguće, kada ćemo moći dobiti ove e, preliminarne preporuke ili posebne e, savjete. Daću sada riječ e, predstavniku komisije i bio bih vam zahvalan da budete kratki. Hvala predsjedavajući. E, sam je e, moje izvješće sastavljeno na francuskom jeziku e, upravo se prevodi na engleski jezik pa se nadam da ćemo to dovršiti na vrijeme i da ćemo vam poslati izvješće do vašeg sastanka sljedećeg tjedna. Hvala lijepa, hvala svim izvjestiteljima u sjeni, a isto tako Hvala e, naporima što su ih uložili izvjestelji u sjeni kako bismo organizirali puno rasprava sa osobama koje rade, koje su stručne iz područja racionovodstva i audita. Hvala puno, gospodine Stolojan. 24. rujna će se glasovati o ovome na odboru, a kada ćemo o tome glasati na plenarnoj sjednici ne znam. Prelazim sada na sljedeću točku dnevnog reda, broj 5, o raspravljanje o amandmanima za, e, za e, proračun 2013. godine izvjestitelj je Sven Giegel, a on je upravo nestao. Evo ga, vraća se. Da ću sada reći gospodinu Giegelu koji je izvjestitelj za to izvješće. Eto, odjedan su se stvari brzo pokrenule. Ponovno i dalje kasnimo pa ću se usredotočiti na ono što je najbitnije i ono o čemu još nismo raspravljali. Usredotočit ću se također na podatke, na brojke. Vidjeli smo amandmane. Amandmani samo potvrđuju e, različita mišljenja koje imamo o nekim pitanjima je li eurozoni treba veći proračun, treba li Europi veći proračun, treba li e, srezati sredstva za neka područja koja ne pridonose u tolikoj mjeri ciljevima za 2020. godinu. Isto tako možemo li povećati izdvajanja za neka područja. Dakle, radi se u običajnim razlika gdje neki smatraju da treba dati jaču ulogu necikličkoj potrošnji i e, dakle e, pokušat ćemo dati amandmane koje će odgovarati, održavati mišljenje većine u e, odborima. Međutim, oni odbori koji trebaju dati svoje mišljenje, njih to zapravo puno ne zanima, pa ne moramo na njih puno računati. Što se zapravo brojki tiče, bio sam u ES i u Eurostatu, kako bih shvatio bolje situaciju. I to je zapravo potvrdilo ono što mi svi mislimo u velikoj većini da Europske agencije za nadzor trebaju više sredstava kako bi mogli obaviti onaj posao što smo ga mi dali našim e, zakonskim propisima. To se odnosi na delegirane akte. Komisija je već srezala proračunski prijedlog za njih, a sada ih je vijeće još više srezalo. Prema tome na sastanku izvjestitelja u Sjeni Izrazili smo veliku podršku da se vratimo na one brojke što su izvrno predlagale nadzorne agencije. Slična stvar vrijedi i za Eurostat. Izglasali smo Europski statistički program. Gospodin Heren nam je rekao da stoga što nema dovoljno sredstava, e, oni sumnjaju u to da će moći izvršiti taj program. Evo, jednostavno mi vraćamo ponovno one brojke koje su oni tražili izvorno. Ali podsjećam je Eurostat da to s njihove strane znači da zaista moraju ispuniti cijeli program, a ne samo da grade ono što im se sviđa, a ne ono što im se manje sviđa. I još za kraj, vodila se rasprava o tome kojim se drugim agencijama još trebaju dati sredstva. Pokušao sam e, usaglasiti i uravnotežiti e, potrebe za potrošnjom e, s jedne strane i smanjenje proračuna s druge strane. Većina proračunskih smanjenja pretočena je u rezerve i sada se stavljaju u rezerve sve ono što je vezano za norme E, za računovodstvo i e, audit i e, to je nešto što smo raspravljali sada malo prije. Što se pak tiče dijela materijala za ekonomsku i monetarnu uniju, čini nam se da dio toga što su oni radili ne odgovara očekivanjima građana. Pa to nije djelovalo uvjerljivo. I na kraju e, predlažem da izvojimo više sredstava za financijsku međunarodnu suradnju po pitanju oporezivanja. O tome bi se trebao potpisati sporazum. I na kraju predlažem da počnemo sa novim e, pripremama kako bi se povećao kapacitet krajnjih korisnika i dionica i nisu iz područja industrije. To će e, zapravo e, biti samo skroman doprinos nečemu što smo počeli raditi prije dvije godine s velikim uspjehom. A s druge strane postoji i lobiranje po pitanju financijskih usluga. Hvala puno, Sven. I sada ću u ime epp p-a dati riječ gospodinu Švabu koji zamjenjuje izvjestilje u sjeni. Werner, izvolite. Nisam, nisam htio govoriti o cijelom paketu, već samo o ovom zadnjem što je rekao gospodin Gigul, odnosno potrebi da se poveća proračun za financiranje, što ne može biti dobro u odnosu na instituciju koja se smatra neovisnom. Oni su već primili velike novce iz javnog izvora. Nama je rad otežan s obzirom na ovo. i Ja se zalažem za to da glasamo protiv. Gospođa Makarti želi riječ u odnosu na ovo. E, zaista se nadam, kolege, da ako ne budemo izglasali preporuku gospodina Langea, ja se bavim ovim pitanjima praćenja financija, dakle Finance Watch, koje je uspostavljeno kako bi građani i potrošači imali pristupa financijskim instrumentima i kako bi shvatili e, kako izgleda svijet financija i mislim da e, ovo što se e, tu predlaže je zapravo neznatno u odnosu na onih 10 milijuna što ih troše e, lobističke organizacije u tom smislu. Mislim da je važno da naši sugrađani znaju i upoznaju svijet financija pa mislim da ćete na adekvatan način glasati. Hvala gospodin Sada Hanjak u ime izvjestelja Sjeni socijalista. Hvala predsjedavajući. E, dijelim e, gotovo sva mišljenja gospodina Gigolda. Amandmani što sam ih i ja predložio pokriveni su svim kompromisnim amandmanima. Želim naglasiti e, posao koji je obavljen amandman 6705. Podržavam i ono što je rekla Eileen McCarthy. Mislim da odbor Ekon mora E, imati razumijevanja za činjenicu da ne postoji organizacija nefinancijskog lobija koja bi zaista e, imala raznovrsnosti ispitivanja i stručnih znanja, a upravo nam je to potrebno u situaciji financijske krize i zato je važno da Finance Watch opstane. Hvala gospodine Honjak, a sada dajem riječ gospodinu Torvaldu u ime Aldeja. E, nema ga. Je li tu itko iz kluba zastupnika ALDE tko se želi javiti za riječ? Ne. Pa onda u ime kluba zastupnika etr a gospodin Sil nije tu. Hoće li ga zamijeniti? Netko neće. Gospodin Kliti u ime e, kluba zastupnika GUE. Hvala. Ja ću vrlo kratko dati nekoliko kratkih primjedbi. Mi podržavamo izvješće Svena Gigolda, smatramo da je njegovo izvješće vrlo dobro. Ono jest kratko, znam da se radi tu o formalnim aspektima. Htjeli smo dati podršku uz nekoliko amandmana. Htjeli smo da se neke stvari u tom izvješću možda jasnije kažu. Međutim, sve u svemu radi se o dobrom izvješću i u osnovi ga podržavamo. Ipak postoje dvije stvari što želim naglasiti. S jedne strane je određivanje sredstava E, za audite. E, mislim da nam trebaju nadzorne vlasti koje će biti dovoljno dobre i koje moraju imati sredstva da bi svoj posao mogla obaviti. A što se tiče organizacije Finance Watch, mogu samo reći da smo na početku e, naš, rada našeg saveza da su tražili saziva da su tražili da stvorimo tu instituciju. Imali smo jedino jedine savjetnike oni koji su dolazili iz svijeta financija. Prema tome nije bilo neovisnih mišljenja. Previše, e, premalo je bilo aktivnosti civilnog društva u tom području. Zato smo upravo i podržali stvaranje e, e, Finance Watcha ali iako se neke stvari kompliciraju e, za nas, kao što je rekao kolega Lange, ipak moram reći da to odražava stvarnost i ja zapravo u tom smislu nisam našao za Finance Watch, već za sve na gigom e, gospodin Smith je tražio riječ, pa ću, dakle, najprije dati riječ gospodinu Šmitu. Molim vas, budite kratki jer stvarno nemamo više vremena, a na kraju ćemo ponovno dati riječ Svenu. Hvala. Mogu biti kratak. Ja podupirem činjenicu što je Sven Giguldo ovdje sada u, u vezi ovoga. Nisam uvijek za to, ali sada i jesam. Ja sam u vezi jednog dosija susreo se sa otprilike dvije stotine sudionika zainteresiranih e, strana potrošača, uvjetno rečeno nije bilo baš puno. E, s nekima sam se slagao, s nekima nisam, no bilo kako bilo, to je demokracija, ja sam zato u mojoj zemlji podržavamo i one koji nas kritiziraju. Hvala. Hvala, gospodine Smith i gospođo Luling. Ako možete biti kratki. Da, samo kratka primjedba. Znate da moramo mnogo štediti. A poduzeli smo i niz mjera koje se nas tiču. Ja sam kvestorica i znam koliko imamo probleme s tim zato što želimo uštediti 30% što se tiče putnih troškova i tako dalje, a ovdje bacamo novac kroz prozor. Ovi ljudi, da njih uopće financiramo, što oni imaju sa građanima? Oni su se izgradili nešto jako lijepo, sa jako lijepim plaćama i sad bismo mi to trebali još i više financirati. To ne dolazi u obzir. To je protivno našoj zajedničkoj liniji jer kažemo da svugdje trebamo štedjeti i stoga sam protiv toga da se ovdje novac baca kroz prozor. Hvala. Točno. Gospođa Luling. I na kraju izvjestitelj gospodin Gigold. E, prvo hvala svima na intervencijama i doprinosu. E, što se tiče davanje podrške financijskim supervizijama, europskim tijelima za financijsku superviziju drago mi je čuti da postoji konsenzus e, jer inače bi sav naš zakonodavni efort i e, trud bio uzaludan. Što se tiče debate u vezi jedne brojke iz proračuna, naglašavam, ova proračunska linija nije E, samo u svrhu nadzora financiranja. To je jedan otvoreni tender za organizacije koje industrija ne financira. Već jedna inicijativa koju smo prve dvije godine financirali je nešto što dvije organizacije koriste. Jedna predstavlja korisnike financijskih tržišta, koji nisu dobro organizirani i uklopljeni u proces financijske regulative. Što se tiče procjene o korištenju novca u Briselu za zastupanje privatnog interesa u financijskim uslugama, riječ je o otprilike 300 milijuna eura godišnje, e, a u pitanju je 700 profesionalnih lobista E sada, na strani korisnika tu nema puno sredstava. Zašto? Zato jer je teže e, prikupiti novce od 400-500 milijuna građana od onih koji mogu zapravo profitirati od svog utjecaja na zakonodavca. Ono što mi želimo ovdje učiniti je uspostaviti ravnotežu između snaga kao što činimo i u drugim područjima, područjima zaštite potrošača e, i poklanjamo pažnju manjinskim interesima. Ovo je jedna inicijativa koja e, je inicijativa više političkih grupa i stranaka. Želim naglasiti da je komisija ovom pristupu, ovom prijedlogu proračuna za ovu godinu dala oznaku A, što je najviša kategorija preporuke komisije parlamentu, odnosno njihovim pripremnim djelatnostima. Dakle, imamo oznaku A komisije za ovaj naš e, prijedlog. Vi ste govorili o tome kako se baca novac kroz prozor. Mislim da to e, da je to simplifikacija s obzirom na situaciju s kojom smo suočeni i molim vas da e, glasate za, za proračunsku liniju 6705. Hvala lijepa gospodine Giguld. O ovom ćemo glasovati za nekoliko sekundi. Dozvolite samo prije toga da se osvrnemo, odnosno da obradimo točku 6 priopćenja. Trijalozi 10. srpnja prije dopusta, tehnička procjena nekog broja opcija koje se odnose na višegodišnje, odnosno dugoročno jamstvo. Mislim da je ovo dobra baza za daljnje pregovore, međutim nema mandata u vijeću i do napretka nije moglo doći. Potrebna je nova direktiva kojom će se uspostaviti datum za primjenu, a sada je taj datum 1. siječnja druge godine. Parlament je predložio 1. siječnja 2016. kao kredibilni datum primjene, a komisija je svjesna da se to ne može tako brzo izmijeniti i to putem dvije direktive. Nakon dva sastanka dogovoreno je da se to ipak pokuša učiniti. Komisija od nje se očekuje prijedlog prije kraja mjeseca. E, sljedeći sastanak trijaloga je zakazan za 10. rujna i onda za 10. listopada. E, drugi trijalog o Mifidu, to smo imali jučer, raspravljalo se o financijskom tržištu Treći trijalog na ovu temu je zakazan za 11. rujna. Dva trijaloga su se održala u vezi uredbe o sanaciji banaka. Na prvom sastanku se raspravljao o opsegu direktive i tehničkim pripremama i radnim dokumentima. Sljedeći sastanak se očekuje uskoro. Moramo se pripremiti za ovo, rad na tehničkim aspektima će se nastaviti. Započeli smo razgovor, e, dijalog s vijećem o direktivi e, koja se odnosi na jamstvo štednih uloga to se treba razmatrati zajedno, odnosno paralelno sa pregovorima o direktivi o oporavku i sanaciji banaka. Na osnovu ovog teksta dodatni sastanak bit će do veljače iduće godine. Nakon sastanka predloženo je da se tehnički rad na ovome uskoro počne i to početkom listopada. I vijeće i komisija bi mogli ovdje raspravljati o mogućnosti preklapanja dviju direktiva. Ne znam da li gospodin Simon izvjestitelj želi uzeti riječ. Äh, Samo jedna rečenica. Vrlo mi je drago što imamo ovaj pozitivan napredak u vezi direktive o opravku i sanaciji banaka, to nam daje dodatan manevarski prostor, ali imamo i dodatan manevarski prostor kod vijeća koji nam daju naznaku za nadu da će jamstvo e, štednih pologa čije zakonodavstvo bilo dvije godine blokirano zbog e, pozicije vijeća, da će se po trenutnim predsjedništvom moći doživjeti e, određen napredak, tako da ćemo dakle u veljači možda čak moći imati o tome i glasovanja na sjednici. Hvala gospodine Simon. Evo sad će naša predsjednica voditi glasovanje. Hvala ti Pablo. Prije glasovanja kratko priopćenje o trenutačnoj situaciji e, u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i pregovorima sa Europskom središnjom bankom. Još uvijek postoji nešto što nismo riješili, a to je e, nivo pristup, odnosno pristup parlamenta zapisniku, e, zapisnicima nadzorne uprave. Dakle, to je tema o kojoj se još raspravlja. I nadam se da će se to riješiti prije glasovanja u Strasburu. Ali zbog toga nisam dostavila dokumente i nadam se da ću do pet sati danas biti u stanju to učiniti. Eto, to je samo obavijest u vezi s tim. Jesmo li sada spremni? Za glasanje jesmo u redu. Da li ste spremni nacrt izvješća Svena Gigulta? Vidim da neki traže karticu i ja nemam svoju, pa ćemo improvizirati. Amadman broj 1, tko je za? protiv, suzdržani, u redu, no ovo izgleda usko, moramo provjeriti. Izgleda da sam... Otvaramo glasovanje. Nije još otvoreno. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbacuje se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo, ali čini mi se da je usvojeno. Otvaramo glasanje. Jeste svi glasali? Još imamo jedan glas koji je preostao. Zatvaramo glasanje. Još jedan plus, prema tome usvojeno. Amandman broj 9, koji je za? protiv, suzdržani, usvaja se, ali provjerimo. Odbija se. 20 20, iako imamo 1 plus. Kompromis B, ko je za? Ko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amadman broj 12, ko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 13, za? Jeste li htjeli provjeriti za broj 12? Da, dobro, provjerit ćemo. Amandman broj 12 otvaramo. Ovdje vidim još jedan minus. Jeste li svi glasovali? Odbija se. Amandman broj 13 za. Protiv. Suzdržani. Hm, moramo provjeriti. Posljednji put ovo je bilo tjesno, još jedan negativni glas. Odbija se. Amandman broj 14 za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis C za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 18 za. Protiv suzdržani usvaja se. 17 za protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Mislim da je odbijeno. Još jedan glas protiv. Jeste svi glasovali? Zaključeno. Odbija se. 22 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Nisam vidjela puno ruku pa ćemo provjeriti. Još jedan za. Zatvori glasovanje, molim te. Da, usvaja se. 23 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, usvojen. Da, da, usvaja se. Hm. Dvadeset četiri za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Koji želite provjeriti? 24. Provjeravamo 24. Možda je bilo drugčije jer je bio još jedan glas protiv. Odbija se. Kompromis broj e, slovo D. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada konačno glasovanje, završno, elektronski. Još jedan glas za. Jeste svi glasovali? Dvoje još nije glasovalo. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 23 za, 12 protiv i 7 suzdržanih. A sada idemo na amandmane za proračun. Pročitat ću brojke 6700 e, za protiv usvaja se, 6701 e, protiv za usvaja se, 6712, 6713 za protiv suzdržani usvaja se, 674 Usvaja se 6705 e, e, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 6705 provjeravamo. Još jedan moramo glas dodati. Usvaja se 2312 6706 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 6714 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Još jedan glas protiv. Zatvaramo glasovanje. Da, odbija se. 6709 za protiv suzdržani usvaja se e, kompromisi da to je bio kompromis broj 2 6711 za protiv suzdržani usvaja se 6712 za protiv suzdržani usvaja se 6713 za protiv suzdržani usvaja se i to je to Pablo, evo, za sljedeće izvješće predajem tebi vođenje sastanka opet. No, this is... Oh, yeah. We move on to the next item of the agenda. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o zaštiti e, eura i drugih valuta od krivotvorenja. Dakle, raspravu u svrhu davanja mišljenja. Nadležni odbor je LIBE. Preći ću na španjolski, zato što sam ja e, izvjestitelj i na španjolskom bi održao govor. E, glavni cilj ovog izvješća je moderniziranje kazneno-pravnog sistema, odnosno sistema sankcija u slučaju krivotvorenja eura. Ovo se odnosi na uredbu iz 2001. godine broj 1338. Riječ je o harmonizaciji kaznenih mjera i ojačanju borbe protiv krivotvorenja. Moramo se pobrinuti da nastupamo zajedno i odlučno u ostvarenju ovog cilja. Harmonizacija u ovom području je opravdanija no ikad. I to zbog važnosti eura za financijsku i političku integraciju Europe. S obzirom na tešku situaciju, evropski građani moraju imati više povjerenja u euro koje valja zaštititi od krivotvorenja u Evropskoj uniji. Moram naglasiti, cilj e, naših e, amandmana je e, osigurati to da sve zemlje imaju iste mjere, iste instrumente na raspolaganju u svrhu suradnje. Također naglašavam da smo nastojali biti u skladu s drugim izvješćima Ekona na ovu temu. Pokušao sam uključiti i ideju, odnosno potrebu da sve države članice e, rade zajedno, odnosno zajednički. Jedan amandman se odnosi na javnost osuda. E, čime će se povećati učinkovitost e, osuda i sustav odnosno načelo odvraćanja. Naglasio sam i proporcionalnost e, sankcija, odnosno kazni, što je u skladu s načelom proporcionalnosti i subsidijarnosti, općenito. Također sam uključio amandmane kojima je cilj široki doseg primjene ove direktive da se ona ne odnosi samo na euro već i na druge valute. Također sam iznio prijedloge koji se tiče na, koje se tiču načina proizvodnje krivotvorenih euronovčanica. Ono zadnje e, što sam htio naglasiti je prijenos e, sumnjivih e, E, krivotvorina, odnosno da to da se nacionalne agencije, nacionalna tijela mogu tom, time baviti. A sada prelazimo na raspravu. Izvolite. Da, hvala vam. E, gospođa Ferreira se ispričava, ona ima druge obveze stoga ću ja govoriti u njeno ime. Ja zahvaljujem izvjestitelju na njegovom radu, na nacrtu mišljenja. Ja se slažem s njime. Prijedlog komisije je vrlo dobrodošao. Kao prvo krivotvorenje valuta, prije svega eura, dovodi u opasnost povjerenje u te valute, Sankcioniranje će ponovno uspostaviti povjerenje, a harmonizacija na tom području se tako vrlo dobro došla. Pitanje je hoćemo li u svim 28 zemljama članicama imati kaznu obliku kaznenog, e, kaznu za kazneno djelo za takav čin i kakava ćemo istražna tijela imati. Mislim da nacrt mišljenja poboljšuje prijedlog komisije tako što predlaže objavljivanje presuda i jasno naznačuje da se radi o kaznenom dijelu pa i kad se radi o nedovršenih eh, o nedovršenim kovanicama novčanicama eh, u euro ili drugim valutama. Stoga se ja slažem sa predlozima izvjestitelja. Ne namravam uložiti nikakve značajnije amandmane pristupu izvjestitelja. Hvala. Hvala vam doista. Gospodine Pada, u ime kluba zastupnika sada gospođa Gular. Da, hvala vam. U ovom stadiju ću eh, bliže pomatrati ove prijedloge. Mislim da amandmani idu u pravom smjeru. Ja bih vam htjela predložiti sljedeće, zato što mi se čini da ćemo promašiti glavni cilj. Pablo, imam dojam da imamo lijep tekst što se tiče zaštite i sankcija eh, veznih uz euro, ali ako želimo se doista boriti protiv krivotvorenja, onda trebamo ukinuti eh, novčanice u iznosu od 500 eura. I isto tako u iznosu od 200. Vidjeli smo to eh, na primjer, na primjeru gospodina Benalija koji je imao krivotvorene novčanice u visokim iznosima, ovaj parlament bi trebao učiniti sve što može kako bi se prijevara ograničila prije svega što se tiče velikih novčanica. Hvala vam gospođu Gular u ime zelenih. Riječ predajem kolegi Tavaresu. On je u ali nije prisutan, stoga će gospodin Lambert govoriti umjesto njega. Ne znam Trebamo mi govoriti engleski ili francuski? Imate li neku preferenciju? Dobro, govorit ću na francuskom. Dakle, doista ovaj je težak zadatak za mene. Ja moram zamijeniti mog kolegu Tavareša i moram eh, dati komentar koji je dosta složen, zato što vam moram potvrditi da nemamo namjeru uložiti amandmane, vrlo nam je drago ovaj oblik izvješća kakav imamo, no moram se složiti sa e, Silvijom što se tiče velikih e, novčanica. Tko zapravo ima potrebu za takvim novčanicama? Ja osobno nikad nisam imao takve novčanice u svojim rukama. No, pretpostavljam da postoje drugi kojima je to potrebno, ali bojim se da to nisu dobre osobe. Nemam ništa drugo za izjaviti. Hvala gospodine Lamber. U ime kluba zastupnika ECR-a izvjestitelj u Sjeni gospodin Fox. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Harmonizacija ovakva kakvu predlaže komisija e, će poboljšati e, priznavanje međunarodnih, e, to jest međusobnih sudskih presuda i povećat će povjerenje u euro. No mislim da nam ne treba detaljna regulacija kao što stoji u članku 5 ove direktive što se tiče minimalnih kazna. Mislim da je to veliko kršenje suverenosti zemalja članica. Također me zabrinjava članak 11. Eh, mislim da Europska unija nema tu nadležnost da natjera zemlju članicu da prekine sa poštivanjem nekih eh, sporazuma koje je ta zemlja članica sklopila i stoga se slažem s onim što rekao jedan od mojih kolega prije. Hvala gospodine Fox, imali neki drugi zastupnik, neka druga zastupnica koja želi se javiti za riječ. Sad ću odgovoriti na španjolskom. Hvala vam. Hvala svima koji su se sada javili za riječ. U svakom slučaju ću uzeti u obzir vaše preporuke. Prije svega se nadam da ćete konkretno naznačiti vaše amandmane, vaše prijedloge, a još se želimo, još želim izjasniti o jednom aspektu što je gospođa Gular spomenula u vezi s novčanicama od 500 i 200 eura. Mislim da je to vrlo e, legitimno pitanje, no mislim da je pitanje tih novčanica od 200 i 500 eura ne predstavljaju problem vezano uz krivotvorenje, već se radi više o pranju novca u takvim slučajevima. A ovo izvješće se bavi sa krivotvorenjem eura i drugih valuta unutar Europske unije i stoga mi se čini da je pitanje gospođe Gular legitimno pitanje, no to nije nešto što ću ja uzeti u obzir u mom izvješću. Radi se o krivotvorenju novca, a ne o pranju novca. No ja sam spreman porazgovarati sa gospođom Gulari sa gospodinom Lamberom što se toga tiče i on se osvrnu na to. Možda ćemo zatim moći doći do jednog kompromisnog rješenja. Rok za ulaganje amandmana je 12. rujan, a 24 rujna ćemo imati glasovanje u našem odboru. 24. rujna glasovanje u našem odboru. A 3. listopada će glasati odbor koje je nadležno za ovo pitanje, a zatim imamo i glasovanje o nakon toga. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka dnevnog reda broj 10, jamstva Europske unije za eh, Europsku investicijsku banku, kako bi se spriječili gubici u financijskim poslovima za podršku investicijskih projekata i to izvan Europske unije. Gospodin Martin je izvjestitelj. Izvolite. Hvala vam, gospodine Vals, jer pred vama stoji još kriva kartica. Ja sam možda oženjen sa gospođom Vals, ali pogrešci. Hvala vam što ste mi dali priliku da predstavim ovo naše e, mišljenje i želim zahvaliti su tako tajništvu. Prije svega mom asistentu Johannesu Šapsu koji je uzevši u obzir e, vrlo kratak rok i e, ljetnu stanku postigao doista vrlo dobar posao i nadam se da će i druge kolege u našem odboru cijeniti njegov rad. Biću vrlo kratak kao što sam e, rekao i Govorit ću na njemačkom, ako mi dopustite. O čemu se radi? Radi se o jamstvama Europske unije za moguće gubitke Europske investicijske banke pri financiranju raznih programa izvan Europske unije. Radi se o nastavku na izvješće o okviru za jamstvo za Europsku investicijsku banku. One točke koje su se nama učinile najbitnijima se odnose djelomično na rizik vezano špekulacije, to je amandman 7 koji sam ja unio. Prema predlogu komisije, Europska investicijska banka se treba ohrabriti da uz vlastiti rizik podržava određene projekte i da koristi instrumente za kapitalna tržišta. Tu se želimo osigurati da se Europska investicijska banka ne izlaže velikom riziku. Zatim što se tiče standarda vezanih uz izvještavanje, prema mom mišljenju, a nadam se da će odbor to isto tako usvojiti, EIB, tre, EIB treba bolje izvještavati o svojim aktivnostima, prije svega obvezno izvještavanje vezanih uz rad privatnih investicijskih tvrtka, a i popis korisnika je potreban kako bi se jasno vidjelo tko zapravo profitira od određenih sredstava. Amandmani 8 i 9 se odnose na lokalne institute koji su tu posrednici. U raznim medijima smo mogli čitati proteklo vrijeme da financijska poduzeća plaćaju velik ka sredstva za posredništvo, to jest zahtijevaju da Europska investicijska banka plaća velika sredstva za njihovo posredništvo. Radi se o tome da želimo da sredstva dođu tamo gdje trebaju, a ne da se pritom novac izgubi na neke petirane zahtjeve vezanih uz pristupe. Zatim imamo i temu klime. Tu komisija kaže da 25% proračuna mora biti odvojen za pitanje klimatskih promjena i ublažavanje klimatskih promjena. Mislim da to trebamo podržati, to je smisleno, no komisija bi trebala po mom mišljenju dati jasnije kriterije što se, što se odnosi, na što se odnosi taj pojam nečega što je dobro za ublažavanje klimatskih promjena. Ja i neki kolege smatraju da to ne smije biti novac koji će se koristiti na indirektan način za, na primjer, nuklearnu energiju, e, na primjer, za produženje roka trajanja nuklearnih elektrana putem EIB-a. Zatim se radi isto tako malim i srednjim poduzećima. Mislim da se tu treba osigurati da iz investicija EIB ne proizlazi i da se ne podržava preseljenje poduzeća izvan Europske unije. Toliko meni hvala na vašoj pažnji. Hvala vam gospodine Martin. U ime Europske pučke stranke predajem riječ izvestitelju i gospodinu Stolojanu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala izvjestitelju na njegovom radu. Biću vrlo kratak. Podržat ćemo ovo izvješće. Ono je vrlo bitvo za Europsku investicijsku banku jer ona treba nastaviti svoj rad u zemljama izvan Europske unije. Važno je održati i rating trostogog A za Europsku investicijsku banku kako bi se omogućilo ustupanje tih zajmova trećim zemljama i e, to uz najniže moguće kamatne stope. Što se tiče nacrta mišljenja, podržat ćemo većinu amandmana, no moramo još raspraviti o nekim pitanjima unutar našeg kluba zastupnika. Što se tiče amandmana Broj 3. Taj amandman je e, povezan sa pitanjem da se ne financira nuklearna energija, pa i e, svi e, postupci vezani uz to i odlagališta za nuklearni otpad. O tome moramo raspraviti unutar našeg kluba zasobnika, moramo donijeti neke zaključke. Također postoji i amandman broj 4 EIB putem svog financiranja ne smije doprinijeti e, preseljenju radnih mjesta izvan Europske unije. Naravno, mi ne želimo da se ukidaju radna mjesta u Europske uniji i da se ona preseljavaju, no ne znamo na koji način Europska investicijska banka može u svoje politike uključiti i ovaj cilj. Postoji još jedno pitanje koje ne stoji u izvješću, već se nalazi u aneksu broj 3. Mislim da se radi o tome. Tu je popis zemalja koji e, su mogući kandidati za ta financiranja, a među ostalom je tu i Armenija. A uzevši u obzir odluku koja je donesena nedavno vezane uz Armeniju i vezano uz pristupanje Armenije Carinskom unijom sa Rusijom i Kazahstanom. Time zapravo Armenija de facto odbija potpisivanje sporazuma o e, pridruživanju s Europskom unijom i stoga moramo razmotriti treba li Armenija i dalje ostati na popisu tih zemalja. Hvala vam gospodine Stolan. U ime socijaliste demokrata nemamo tu nikoga, u ime liberala Također, stoga predlažem da u ime zelenih predam sad riječ gospodinu Lambertu. Kako ste to pogodili? Sada bih rekao sljedeće. Kao prvo hvala Hans Peter Martinu. Više manje ćemo podržati sve amandmane, no kao što možete očekivati, pokušat ćemo ojačati neko od njih. Prvo što želim reći se odnosi na vrstu projekata koje Europska investicijska banka financira i to se tiče i vanjskog i unutarnjeg mandata EIB-a. Kada se radi o inovativnim proizvodima veznih uz energiju. Sve banke kažu da je to vrlo složen postupak, da nemamo nikakvu povijest u tome i da zapravo možemo samo upravljati onime što znamo. Mislim, znamo da su normalno banke obično konzervativne. A ovdje se kaže isto tako da, na primjer, vjetroelektrane na moru e, su dio toga jedna potpuno nova pojava i stoga one ne žele u to ulagati, dok na primjer žele ulagati u e, pogone na ugljen ili druge konzervativnije izvore energije. Ono što želim reći jest da je tehnologija 19. i 20. stoljeća nešto što treba financirati putem normalnih banaka. Ne možemo koristiti Europsku investicijsku banku koja je politički instrument e, kako bi ona radila kao i sve druge. Mi imamo program postupnog obustavljanja tih E, energetskih izvora. Dakle, ne radi se samo o tome da želimo financirati nove izvore, nego trebamo reći da ono što je staro, što spada u staru tehnologiju, Europska investicijska banka neće više financirati jer ona upravlja javnim novcem, a javan novac bi trebao biti pokretač za promjene. To ne bi trebalo biti nešto što će se raditi kao i općenito. I stoga neobnovljivi izvor energije ne trebamo podupirati, niti projekte vezano s to, već želimo da se EIB usredotoči samo na energetsku tranziciju. To je prva stvar koju sam htio reći. Kao drugo, želimo imati konzistentnost sa člankom 21 iz ugovora. To su e, naše vanjski ciljevi i tu se slažem sa gospodinom Stolejanom. Ako neke zemlje odluče da im je bolje odmaknuti se od dobrog odnosa s Europskom unijom u redu, one mogu učiniti sve što žele, no zašto bismo mi na kraju krajeva onda financirali projekte u tim zemljama? I kao zadnje, a to je nešto što već dugo vremena zahtijevamo, to je moja zadnja primjedba, mi smatramo da EBRD ne bi više trebala postojati, da imamo previše međunarodnih organizacija i da posao EBRD-a treba podijeliti između Europske svjetske banke, između pardon, svjetske banke i Europske investicijske banke. I e, vidimo da vijeće i dalje pokušava održati institucije na životu koje zapravo više nemaju nikakvu dodatnu vrijednost. Ja se slažem u potpunosti s vama, vi znate da smo tu istog mišljenja. Ako želimo biti vjerodostojni, kao osobe koje upravljaju novcem poreznih obveznika, trebamo učiniti sve što je moguće kako bismo racionalizirali potrošnju. A ima mnogo toga što i u, unutar našeg doma možemo učiniti i u, i u parlamentu još uvijek trošimo previše novca, trebali bismo i unutarnju potrošnju kontrolirati i to je jedini način kako možemo na vjerodostojan način koristiti novac e, Europske unije. Dakle, jedno je izgraditi svoje carstvo, ali ovo neću podržati, tu ću se zaustaviti. Hvala gospodine Lambertu, ima ECR-a gospodin Fox. Izvolite. Hvala. Moj kolega Ivo Streček neće, ne može danas biti ovdje i kada kažem ja, govor ću gospodin Streček jer ću samo pročitati njegov govor. Zahvaljujem se Hansu Peteru Martinu za rad koji je obavio na ovom izvješću E, što se tiče jamstava Europske investicijske banke za financiranje projekata izvan Europske unije, naročito za istočno i južno partnerstvo. Ja podržavam većinu amandmana gospodina e, Stojana i e, go, naročito one 3 i 4. Što se tiče mojih amandmana, mi podržavamo financijske operacije u i izvan Europske unije treba tražiti kapital za mala i srednja poduzeća. Treba eh, da i dalje mora eh, imati projekte kako bi e, se postigla ekonomska izvodljivost i održivi razvoj. U skladu s onom što je kontražio ranije, e, banka bi e, morala na svojim web stranicama staviti ko su bili korisnici dugoročnih zajmava i jamstava i to prije nego što se projekti odobre i realiziraju. E, treba vidjeti koliko je toga izvojeno za mala i srednja poduzeća. Treba točno reći o kojim se svotama radi, kojim industrijskim sektorima i za koje regije. I na kraju i vrlo bitno, da mora dati jedan dobar energetski e, miks kako bi omogućila zadovoljavajuću opskrbu energentima u Europskoj uniji i radujem se što ću s vama dalje surađivati kao i s drugim kolegama. Hvala. E, gospodine Fox, vidim da se nitko drugi ne želi javiti za riječ, prema tome ponovno predajem riječ izvjestitelju gospodinu Martinu. Hvala lijepa. E, iznad svega želim zahvaliti gospodinu Lamberu koji upravo odlazi. Vi ste, gospodin Lamber, e, krenuli u zapravo jedan vrlo napredan pristup. Pokušat ću usladiti vaše mišljenje i s mišljenjima drugih. Imaćemo poteškoća kada se bude radilo o nuklearnoj energiji. Međutim, podsjećam druge kolege da zaista trebaju uzeti u obzir riječi gospodina Lambera. Ako za nas nije zajednički strateški cilj pozabaviti se budućnosti, a umjesto da se samo bavimo onome što se napravilo ili nije do sada i moramo uzeti u obzir e, isto tako zastarjelost nekih tehnologija. Dakle, hvala svima, a socijalisti još nisu dali mišljenje o tome, pa bi mi bilo drago da se sastanemo, kao što smo radili i prije, i pokušamo naći što više komprimesa. Hvala lijepa vama, gospodine Martin. Rok za podnošenje amandmana je 19. rujna u podne. 14. listopada ćemo glasovati o tome u E, ovom odboru, a u odboru za proračun glasat će se 17. listopada na plenarnoj sjednici, još ne znamo točno kada. Sljedeća točka dnevnog reda jest razno. Budući da pod točkom razmo nemamo ništa, e, završit ćemo sastanak. Podsjećam vas da će se sljedeći sastanak održati 16.